Hvala <laughs> eni Cari colleghi, buonasera. Dobar dan, dragi kolege. Počinjemo sa poslijepodnevnim dijelom sastanka. Pozdravljam Wolfgang Gesta koji je e, predsjedava e, odborom e, iz Austrijskog parlamenta i kojem odmah dajem riječ. Izvolite. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta i zastupnici nacionalnih parlamenta, uvažene dame i gospodo, zahvaljujem na pozivu na ovaj međuparlamentarni sastanak odbora i zahvaljujem vam da ste mi omogućili da vam se obratim kao zamjenik predsjednika odbora za ustavna pitanja nacionalnog vijeća sa gledišta austrijskog parlamenta mogu izvijestiti o ovoj temi svrsishodna i ispravna provedba prava Europske unije i njegovo prenošenje u nacionalno pravo je najvažniji uvjet za funkcioniranje Europske unije. Primjena prava Europske unije obvezuje tijela država članica za nadzor provedbe i izvršenje. Države članice time su preuzele jednu posebnu odgovornost. Koja je uloga nacionalnih parlamenata? Prije svega, važno je da nacionalni parlamenti imaju mogućnost prije usvajanja zakona EU-a razmotriti taj tekst e, te ovlasti su bile proširene u e, Lisabonskim ugovorom 2009. godine. U Austrijskom ustavu i u poslovniku Austrijskog parlamenta u tom kontekstu su ugrađeni različiti instrumenti koji jamče sudjelovanje parlamenta u pitanjima Europske unije. Najvažniji instrument koji je na raspolaganju Austrijskog parlamenta od pristupa Austrije Europskoj uniji je mišljenje vlade Austrije čije obvezujuće djelovanje u međunarodnom kontekstu je daleko sežno. Drugi vrlo važan instrument je usvajanje obrazloženih mišljenja u e, procesu subsidijarnosti. Osnaživanje načela subsidijarnosti je jedan od prioriteta e, predsjedanja Austrije Vijećem Europske unije. Tim načelom moto našeg predsjedanja je Europa koja štiti, provodi i stvara snažniju i demokratskiju uniju. Europska unija mora naći rješenja za velike izazove kao što su migracija, sigurnost, klimatske promjene i mora se povući kod pitanja kod kojih države članice, odnosno nacionalni parlamenti mogu donositi bolje odluke. Stoga je moto u Europskoj uniji ujedinjeni u raznolikosti. E, pritom se ugovori moraju poštovati. Pravo Europske unije je vrlo složeno, na primjer u pitanjima jedinstvenog tržišta i tu se mora staviti viša vrijednost na učinkovitu provedbu i evaluaciju, a ne toliko na izradu novih zakona. Stoga pozdravljam rad radne skupine za subsidijarnost i nadam se da će njihove preporuke biti uskoro usvojene posebice širenje roka e, sa 8 na 12 tjedana za usvajanje mišljenja. Ponuda Europske komisije iz 2006. godine o političkom dijalogu se tiče i Austrijskog parlamenta koji se sastoji od dva doma i radi se o takozvanom načelu sudjelovanja u radu tijela Europske unije, ne samo Europske komisije, već i Europskog parlamenta u pogledu primanja na znanje različitih mišljenja usvojenih u Austrijskom parlamentu. U Austriji je takozvani savezni dom e, najvažniji i on je najbitniji kada se radi o provedbi načela subsidijarnosti i on predstavlja savezne pokrajine. Taj instrument se u praksi smatra vrlo vrijednim u smislu političke važnosti i oba doma Austrijskog parlamenta i Pokrajinska komora redovno šalju svoja stajališta Europskom parlamentu. Osim toga, redovno dolazi do razmjene mišljenja na razini nacionalnih parlamenta u, na sastancima međuparlamentarnih odbora u Briselu ili u međuparlamentarnim tijelima kao što je Kozak koji je upravo prije tjedan danas se posljednji puta održao u Beču. Pozdravljam namjere Europskog parlamenta izričito i nadam se da će se u Europskom parlamentu nacionalni parlamenti sagledavati kao ravnopravni e, su zakonodavci. E, austrijski parlament ima pravo na sudjelovanje u e, oblikovanju i tvorbi zakona Europske unije kao ravnopravan partner. Što se tiče europskih direktiva, nacionalni parlament ima dodatno pravo iskoristiti manevarski prostor, odnosno diskrecijske ovlasti u preuzimanju tih zakona. Stoga mislim da proporcionalnost i subsidijarnost bi trebale biti direktive, trebalo bi se više koristiti direktive, a manje uredbe. Gold plating projekt austrijske vlade je projekt kojeg moram spomenuti. Zahvaljujući njemu nacionalni propisi koji su usvojeni zbog zakona EU-a, a koji premašuju ciljeve zakona EU-a, je nešto što je e, prekomjerno i otežava svakodnevni život europskih građana. Dakle, cilj tog projekta je ukloniti administrativna opterećenja i pojednostavniti različite odredbe koje su izlišne, koje su suvišne, kao što su recimo različite obveze izvješćivanja, izdavanja odobrenja u području financijskog tržišta, u području e, zakona trgovačkih društava. Sažeto moram reći da učinkovito sudjelovanje parlamenta prije usvajanja zakona EU-a je okosnica za svrsishodni suživot. Kao što sam na početku spomenuo, obvezuje provedba prava Europska Europske unije, izvršna tijela i izvršnu vlast u državama članicama. Da li pritom dolazi do poteškoća i poboljšanja? O tome može odlučiti samo nadležno tijelo države članice i o tome izvijestiti vijeće. U Austrijskom parlamentu postoje različite ovlasti na kontrolu i nadzor u odnosu na egzekutivu kao što je interpelacijsko e, pravo, pravo na preispitivanje. Na sjednicama nacionalnog vijeća i mogu se održati takozvani aktualni europski sati na kojima mogu sudjelovati i zastupnici Europske parlamente. Oni imaju pravo izjašnjavale, ne i pravo glasovanja članovi Austrijskog parlamenta se također mogu izjašnjavati na teme EU-a, kao što je to redovito slučaj prije održavanja sastanaka na vrhu Europske unije. U stručnim odborima se mogu razmatrati različite europske teme i stavljati na e, dnevni red i ministri e, u koji e, povjerenici u Europskoj uniji moraju odgovarati na pitanja koja postavljaju austrijski ministri. Premijer i ministar vanjskih poslova e, su ti koji su ovlašteni postavljati pitanja i osim toga imaju obvezu podnositi javnosti izvješće o tome kako se ponašaju u Europskom parlamentu. To su instrumenti koji ne samo da su da predstavljaju mogućnost, već se i redovito provode. Zaključno ću reći da nacionalni parlamenti svoju prvotnu nacionalnu ulogu kao kontrolnog tijela u odnosu na vladu i u odnosu na tijela Europske unije mogu učinkovito proširiti i na taj način bolje iskoristiti suradnju sa tijelima Europske unije. Zahvaljujem vam i veselim se budućoj raspravi. Molte grazie. Najljepša hvala, gospodine gelst Dopustite mi sada da ja kažem par riječi o ovoj tako važnoj temi e, gdje smo danas imali prilike čuti zanimljive stvari za naš rad. Predstavnici nacionalnih parlamenta daće nam sasvim sigurno konkretne primjere o tome koliko je teško konkretno provoditi određen e, broj zakonskih odredbi Europske unije. Jer ovo je, Europska unija je složena. E, znamo da ima problema s preuzimanjem u nacionalni poredak europskog zakona, a isto tako znamo i da zakoni zajednice nisu uvijek e, na optimalan način jasni. E, takve negativne stvari negativno utječu na interno tržište, stvaraju pravnu neizvjesnost, a također E, ne omogućava da se iskoriste prednosti europskog zakonodavstva. Europski parlament je su zakonodavac i zato bdije nad time da e, se ti zakoni preuzimaju i provode na vrijeme i dobro. To je jedan od e, prioriteta Europskog parlamenta. I također treba paziti na e, različite primjere kršenja europskih prava kao što nije u redu ni kada se upravne e, e, upravne mjere nisu ispravno provedene. Europski parlament prima također i velik broj prigovora i on odlučuje dakle da li ili ne treba pokrenuti postupak protiv jedne ili više država članica na temelju onoga e, odluka koje donese e, odbor za pravna pitanja odlučuje se hoće li se takvi postupci primjenjivati. A e, prošle godine parlament izrazio zabrinutost zbog broja pritužbi i vrlo je važno da se na vrijeme i dobro europski zakoni provode u europskim državama. Ovi problemi ne postoje od nedavno i zahtijevaju više suradnje između Europske unije i e, državnih e, tijela e, i to u svim fazama od pripreme zakona do nadzora nakon što se zakoni usvoje, a naravno treba pratiti kako se zakoni provode. Treba stoga ojačati odnose između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta i zato je vrlo važno da se oni uključe u pravom času u europski zakonodavni ciklus. I na taj način e, da će se više legitimnosti europskim politikama i europskom zakonodavstvu. Biće nam zato drago saslušati sada dva stručnjaka koji će svaki imati po 15 minuta za svoje izlaganje. Nakon toga er, iz e, zastupnici iz Italije, Grčke i Njemačke će imati riječ, a nakon toga moći će se postavljati pitanja. Pozdravljam Vima Varmensa e, e, koji je s pravnog fakulteta predavač na sveučilištu u Lajdenu. Hvala vam lijepo predsjedateljice, hvala organizatorima na ovom pozivu. Odmah sam prihvatio poziv jer je ova tema aktualna i veoma važna. Nekoliko e, riječi. Ja sam ovdje došao e, iznijeti e, svoja zapažanja i biti ću veoma kratak u tome. E, nas dovezat ću se na ono što su rekli gospodin Gershel i gospođa Ferrara. Kada je riječ o preuzimanju zakonodavstva Europske unije u domaće pravo, odnosno izazovima s kojima se suočavaju nacionalni parlamenti. Da smo o ovoj temi razgovarali prije 40 godina, bilo bi mi dovoljno pet minuta, tada bih mogao jednostavno reći kako nacionalni parlamenti nemaju neku osobitu ulogu u preuzimanju direktiva Europske unije. To im je jednostavno e, dolazilo iz Europske unije. Oni su mogli nešto reći o tome kako bi stajalište njihovi predstavnici u vijeću trebali zauzeti, ali zapravo nisu imali velik utjecaj. Mnogo toga se u međuvremenu promijenilo a evo pokušavam promijeniti e, slajd. Dakle, e, nacionalni parlamenti e, do prije 30 odnosno prije 30 godina zapravo nisu bili su zakonodavci oni i danas imaju neizravni utjecaj, ali njihov utjecaj je uvelike porastao. Prethodno su imali jedan marginaliziran položaj i ne osobito precizno određen, a sada su oni prepoznati kao takozvana treća strana koja se uključuje na različite načine kroz politički dijalog, e, o čemu smo nešto čuli, zatim postoje E, dodaci Lisabonskom ugovoru i postoji mehanizam ranog upozoravanja o čemu ću nešto reći nešto kasnije. Prije nego što počnemo govoriti o tom neformalnom položaju nacionalnih parlamenta unutar Europske unije, e, treba reći kako se položaj nacionalnih parlamenta promijenio, ali opet nacionalni parlamenti se međusobno razlikuju. Imamo 27 doista različitih svjetova. Nacionalni parlamenti e, su tijela Koj, predstavnička tijela u demokratskim društvima i to je sve što im je zajedničko, a sve ostalo se međusobno razlikuje. I naravno o tome treba voditi računa kad govorimo o ulozi parlamenta. Također kad kad čujemo panične glasove, a znam dosta toga o tome što se događa u parlamentu, surađivao sam s vašim kolegama u proteklih 15 godina, ponekad se čuju panična razmišljanja o tome što nacionalni parlamenti zapravo rade. E, krenulo je od velikih kritika ono što, e, onoga što rade države članice i te kritike su bile utemeljene, a jer se e, naravno pripisivalo sve uspjehe državama članicama, a sve neuspjehe komisiji i europskim institucijama. To je dakako nepravedno, ali moramo uzeti u obzir da nacionalni parlamenti i države članice žive u svom svijetu, žive u svom političkom okruženju. To po definiciji nije nužno loše. Imao sam e, priliku razgovarati sa e, brojnim e, zastupnicima u različitim parlamentima Europske unije, u Francuskoj, Italiji, Ujedinjenoj Kraljevini i drugim zemljama u razdoblju između 2006. i 2009. godine i političari, a osobito zastupnici u parlamentu, imaju dojam da se svijet vrti oko njih i da se oni nalaze u središtu tog svijeta. I ako pristojno odrade e, posao, to je onda možda dobro ako imate dojam da imate moć promijeniti stvari, da imate moć govoriti u ime svojih glasača. Ali time uvijek dolazite u sukob sa drugim ljudima koji ne misle tako i ako to podignete na europsku razinu, onda naravno imate velike e, političke rasprave. E, što je to što nacionalni parlamenti zapravo čine i kakav je njihov položaj unutar zakonodavnog postupka u Europskoj uniji? Prije svega postoje različiti te faze, e, ja sam ovdje napravio razliku između tri faze, parlamenti imaju ulogu u pripremi zakonodavstva Europske unije, ovdje prvenstveno govorimo o direktivama, e, parlamenti ne sudjeluju u postupku usvajanja, ali sudjeluju u provedbi, prvenstveno kad je riječ o preuzimanju e, direktiva u nacionalno zakonodavstvo i faza koja se često zanemaruje je faza ocjenjivanja. U različitim istraživanjima u proteklih 15 godina diljem Europe profesor Smith će sigurno također o tome uskoro nešto reći. E, ima poteškoća sa povratnim informacijama o e, zakonodavstvu Europske unije. Kad nešto krene po zlu prilikom preuzimanja direktiva u nacionalno zakonodavstvo, teško je to uzeti u obzir, teško je to izmijeniti jer dolazite u situaciju kad bi trebalo ponovno otvoriti pregovore. I nacionalni parlamenti tu imaju važnu ulogu, oni trebaju pratiti e, tu provedbu, odnosno preuzimanje, oni mogu e, podići uzbunu, poslati poruku nacionalnoj vladi i e, o tome se može razgovarati na vijeću ministara, a bez da se ponovno otvaraju cjelokupni pregovori. No krenimo od prve faze, prvog važnog, e, prve važne uloge nacionalnih parlamenta, to je ta neformalna faza kada dobiju prijedlog nove direktive Europske unije. Ako nacionalni parlamenti žele imati ikakvu ulogu onda bi zapravo trebali djelovati još prije. Dakle, ne bi trebali čekati da im na stol dođe prijedlog, već gotov prijedlog. To je obično već poprilično e, finaliziran prijedlog. Neki nacionalni parlamenti, recimo Ujedinjene kraljevine, koje još nekoliko mjeseci će biti s nama, oni imaju politiku da nastoje e, svoj utjecaj izvršiti već prije čim se pojavi bijela knjiga ili zelena knjiga, čim dobiju neku informaciju, oni nastoje zauzeti svoje stajalište, stajalište svog nacionalnog parlamenta i utjecati na stav komisije ili na stav barem svoje nacionalne vlade. Većina parlamenta razmatra prijedlog direktive u trenutku kada ga dobije. Tu postoje različiti ti načini. Najčešće postoji određena trijaža, dakle postoje neki e, parlamentarni odbori e, koji razmatraju koji prijedlozi su važni i onda kažu evo to je važan prijedlog, o njemu trebamo raspravljati, a o ovim drugim prijedlozima ne moramo zauzimati svoje stajalište. Dakle, takva trijaža radi se svuda i onda dolazi do E, rasprave vezano uz važne prijedloge, a katkada se ulaže takozvana analitička rezerva. Dakle, ako parlamenti odluče provesti punu parlamentarnu raspravu o nekom prijedlogu, oni ulažu parlamentarnu rezervu. Što to znači? To znači da parlament od vlade može zatražiti da suspendiraju pregovore sve dok parlament ne zauzme svoje stajalište. Prije 12 godina samo su Danska i Ujedinjena Kraljevina imale takvu parlamentarnu E, rezervu, a od tada se to promijenilo poput šumskog požara i sada svi imaju, sve države ulažu takvu parlamentarnu analitičku rezervu, čime e, pokazuju da imaju E, mogućnost e, dakle e, zaustaviti stvar dok ne zauzmu svoje stajalište. Prethodno smo tu vodili neku raspravu o tome na koji način parlamenti koriste instrumente koje imaju na raspolaganju kako bi zauzeli stav u odnosu na svoju vladu. Mogu postavljati pitanja, mogu donositi rezolucije, dakle različite načine parlamenti mogu iskoristiti kako bi utjecali na stajalište vlade koje će vlada u ime te države članice iznijeti na sastanku vijeća. U današnje vrijeme postoje i novi instrumenti, recimo politički dijalog. To je e, dijalog unutar kojega Europski parlament može iznijeti svoje stajalište, recimo parlament Malte, koja nije osobito velika država, to je važna država, ali nije tako velika, može poslati pitanje komisiji i komisija e, će na njega odgovoriti. To e, postoji ta mogućnost od 2006. godine i od tada do danas komisija je primila oko 5000 takvih pitanja i uzela ih je u obzir i na njih odgovorila. Mislim da je to doista dobar razvoj događaja za E, postupak donošenja europskog zakonodavstva. Zatim imamo takozvane kartice, žute kartice i narančaste kartice koje su pompozno najavljene kada su se pojavile nakon Lisabonskih ugovora. Žute kartice e, iskorištene su samo tri puta, e, možda su simbolički važne, ali u praksi nisu osobito učinkovite. Iznimno je teško uskladiti u roku od osam tjedana e, stajalište svih europskih parlamenta, dakle svih nacionalnih parlamenta Europske unije. Potrebno je da imate jedinstveni stav najmanje jedne trećine parlamenta i iako su te te, e, ti žuti kartoni toliko simbolički važni, u stvarnosti je politički dijalog mnogo važniji i čini se da dobro funkcionira. Evo, to je stvarni utjecaj koji nacionalni parlamenti mogu izvršiti tijekom faze pregovora i parlamenti sve više i više sudjeluju u fazi pregovora što je svakako dobro. Zatim e, preuzimanje zakonodavstva, proći ću brzo kroz to, to je malo stručnije pitanje. Parlamenti imaju ulogu u toj fazi, gospođa Ferrara je malo o tome govorila kako je to u Italiji. E, međutim, kada se preuzimaju direktive, to znači da je direktiva već usvojena, sada samo trebate preuzeti e, srž e, onoga što stoji u direktivi Europske unije u svoje nacionalno zakonodavstvo. Kako ćete to učiniti? To naravno ovisi o tome kako izgleda vaš ustav, koje instrumente imate na raspolaganju. Različita istraživanja pokazuju da ako nacionalni parlament e, je uključen tijekom izrade prijedloga, tijekom izrade zakonodavstva, ako sudjeluju u radu na tom prijedlogu zajedno sa svojim vladom, onda je preuzimanje te direktive jednostavnije. A parlament koji neka nova direktiva iznenadi koje mu to padne u krilo neočekivano e, treba mnogo više vremena i mnogo manje e, utječe na samo preuzimanje direktive. E, kada se preuzimaju direktive, najčešće je riječ o takozvanom sekundarnom zakonodavstvu, a ne o primarnom zakonodavstvu, ali to ovisi o E, zakonodavnim instrumentima koji su pojedinom parlamentu na raspolaganju. Dakle, e, Nizozemski eh, parlament u nekom trenutku je od nas tražio da, nam, da pronađemo diljem Europe neki instrument koji će omogućiti brže preuzimanje eh, zakonodavstva eh, Europske unije u nacionalno zakonodavstvo. Razmotrili smo što rade Šveđani, što rade Finci, što rade Danci i tako dalje. Imali smo mnogo prijedloga. U Italiji je recimo postojalo takozvano e, omnibus zakonodavstvo, odnosno omnibus zakon, postojao je točan naziv kojeg se sad ne mogu sjetiti. Jednom godišnje donosio se jedan zakon kojim se preuzimalo sve iste e, godine. U Sloveniji postoje takozvani brzi zakonodavni postupak. Sve je to na papiru odlično izgledalo, ali u praksi nije bilo dobro rješenje za brzo preuzimanje europskog zakonodavstva jest predanost. Ako parlament je predan tome da preuzme europsko zakonodavstvo, onda će to i brzo učiniti. Mnogo se raspravlja o tehnikama, treba li prepisati direktive, e, naravno e, želimo izbjeći ono prekomjerno reguliranje, takozvani gold plating, o tome je i gospodin Gershel nešto rekao no moram reći da niti u Nizozemskoj, niti u Ujedinjenoj kraljevini to prekomjerno, prerevno preuzimanje nije e, bilo veliki problem kad kad se događa i onda je vrlo iritantno, ali ne događa se toliko često. Dolazim do svojih posljednjih napomena. Netko može postaviti pitanje zašto bismo duplicirali posao E, dakle u procesu donošenja zakonodavstva u Europskoj uniji, zašto nacionalnim parlamentima davati neku ulogu. Mislim da je Ali Brandi e, to dobro izrekao kad je rekao Europa u ovoj fazi svoje integracije sve više i više političko tijelo, vode se političke rasprave, neke su kontroverzne, ali to je dobro, to je važno za demokraciju i Ali Brandi je u svom nedavnom nedavnom e, referatu rekao kako su nacionalni parlamenti od ključne važnosti za legitimitet europske politike. I upravo zato moram ovdje izreći i svoju zabrinutost, a to je odborski postupak, odnosno komitologija. Još od 2010. godine Europska unija delegira svoje zakonodavne ovlasti pogledajte, ali pogledajte crveni dio grafikona. To je količina provedbenih akata koje donosi komisija. Dakle, to nisu delegirani akti slijedom članka 290. ugovora, a to smo htjeli nakon Lisabonskih ugovora. E, međutim, e, delegirani akti donose se veoma rijetko, a zapravo je komitologija prešla um, u smjer, odnosno otišla u smjeru provedbenih akata slijedom članka 291. I to brine i mnoge nacionalne parlamente u Europskoj uniji, jer je tu uglavnom onda riječ o tehničkim, odnosno stručnim zakonodavnim aktima. Znam da mi je ponestalo vremena, evo samo ću u sažetku još predsjedateljice reći kako su nacionalni parlamenti postali sve e, važniji, oni više nisu pasivni promatrač, sada su sudionik ovoga procesa i to je iznimno važno u cilju demokratskog legitimiteta. Naravno možemo se pitati e, funkcionira li e, mehanizam ranog upozoravanja dobro, o tome bi se naravno još moglo razgovarati. Zatim mogu reći kako nema brzih rješenja e, vezano uz brzo preuzimanje europskog zakonodavstva. Važno je uključiti nacionalne parlamente, to je ono što najbolje funkcionira. I posljednje e, pitanje komitologije. E, postavlja se pitanje je li to neki refleks u odnosu na situaciju prije Lisabonskih ugovora dakle korištenje članka 291. Dakle, kao da se stvari ovdje nastoje napraviti negdje gdje europski glasači na time nemaju kontrolu, a to je po mom mišljenju loša, loše rješenje. Hvala vam lijepa. Hvala vam profesore, a sada ću dati riječ Melanie Smith Dajem riječ e, profesorici Melanie Smith sa sveučilišta u Cardiffu na 15 minuta. Uh, um, Hvala lijepa. Hvala što ste me pozvali. E, vrlo mi je drago da sam danas na ovom sastanku. Ja e, sam e, htjela raditi na temu provedbe na nacionalnoj razini europskih zakona i zapravo zamolili su me da govorim o aspektima kršenja. U moje izvješće ima e, puno detaljnije podatke o kršenjima europskog prava nego što ja mogu iznijeti u 15 minuta, pa se onda njega pozovite. Izničujem ono što mogu, a to je novi pristup komisije e, nadzoru provedbe, naročito vezano za agendu e, bolje regulative. I to je vezano također za politiku kršenja propisa. Ja ću vam dati podatke, uključujući i najrecentnije koje nisu još uvijek javno objavljeni. Govorit ću također i o ulozi Europskog parlamenta. Nadovezat ću se e, upravo na vašu primjedbu da je parlament e, taj koji poziva e, komisiju da mu položi račune kao čuvar europskih ugovora. Na ovom slajdu koji izgleda zatrašćujuće zapravo želim reći nešto vrlo jednostavno. Kad mi je parlament dao ovaj izazov, e, onda sam se zapitala što znači provedba europskog zakona. To je naravno preuzimanje od strane nacionalnih parlamenta, tu se radi o direktivama, ali i također sve mjere provedbe koje drugi dionici donose e, regionalni parlamenti, uključujući do privatne e, dionike, dakle svi oni koji provode europsko pravo. A na ovom dijagramu vidite sve faze gdje može doći do nekog problema. Drugim riječima, kad god netko ulazi u taj proces, on se može odmaknuti od izvorne namjere europskih zakona. Dakle, e, kad god to dođe u ruke nacionalnih parlamenta, može se uvijek odmaknuti od prvobitne namjere europskog zakonodavca. I zato je tako teško postići zaista efektivnu provedbu zakona Europske unije. Nešto sada o agendi Europske komisije za e, bolje propise. Dakle, komisija prema članku 285. i 286. E, traži od država članica da polože račune e, kako da obrazlože, tako i eventualno da sankcionira ako države krše te zakone. Ja ću se ovdje usmjeriti više na kršenje europskih e, propisa. I komisija će, što će napraviti e, kako bi to riješila? Uglavnom će se temeljiti na mehanizmima e, poštivanja, odnosno sukladnosti i manje će inzistirati na pravnim sankcijama. To i se odražava na Europski parlament kako ma kao zakonodavca, e, tako i na onoga kojemu se polažu računi. Većina zakona koji sada se rade jest da komisija sama provodi uredbe, dakle bez Europskog parlamenta. Prema tome, e, sada se uglavnom odmiče od uobičajenog zakonodavnog postupka i više se usmjerava na to da samo komisija e, tu e, donosi zakone. Što znači da e, sam Europski parlament ima manje ulogu, ali odbor za pravno pitanje i odbor za predstavke Europskog parlamenta se više usmjeravaju na postupke kršenja što se tiče politike provedbe nadzora, komisija je rekla da će imati više strateški pristup u takvim slučajevima. Prema tome, rad e, će e, podijeliti na prioritetne teme prema političkim prioritetima. Drugim riječima, neće više e, se okrenuti protiv svih vrsta kršenja. I drugo, više se neće koristiti pilot Europske unije. Od 2016. godine manje se primjenjuje. Ako pogledate izvješće ekipe za 2017. E, ima vrlo malen broj slučajeva u okviru tog EU pilota i vjerojatno se uskoro više uopće neće koristiti. A Europski parlament je pokušavao jako puno koristiti podatke iz EU pilota, što dakle nije povoljno po parlament sada. Europska komisija se ponovno e, više usmjerava na kasne obavijesti, odnosno kasnog preuzimanju zakona i sada kaže jednostavno da će se e, rutinski e, davati sankcije, odnosno sankcionirati kasno preuzimanje. I one će biti dvojne prirode, s jedne strane dnevno, a drugo paušalno, uz sukladno članku 263. Ovi podaci koje sada vidite su pet posljednjih godina godišnjih izvješća komisije. Htjela bih sada govoriti o sveukupnom broju novih slučajeva kršenja koji su pokrenuti, jer se čini e, da ih je bilo manje prema najnovijem izvješću i to je točno svega 716 predmeta je pokrenuto ove godine, a 900 i nešto prošle godine. Međutim, broj tih predmeta je stabilan. Prosječno 820 takvih slučajeva komisija pokreće svake godine. Iako ima nekih e, e, trenutaka kada ih ima više, ali to je vezano samo za to koliko direktiva dolazi do kraja perioda preuzimanja određene godine. Dakle, ako ih ima manje, ima manje novih predmeta, ako pak ima više direktiva koje se trebaju e, preuzeti te godine, onda e, tih e, ima predmeta više. Kada je broj pao, dakle direktiva, onda je i broj pokrenutih predmeta pao. Ali Zapravo radi se o prilično stabilnom broju pokrenutih slučajeva kršenja europskih propisa. Kao što smo i jutros čuli vezano za pitanja okoliša e, i prekršaje, dakle najviše prekršajnih postupaka pokreće se s područja okoliša. 2017. godine je bila iznimka 864 E, predmeta su pokrenuti po, iz područja pravosuđa. Ali svejedno okoliš je bio na drugom mjestu i zapravo je sve prisutan. Na drugom e, grafikonu vidimo da u posljednjih pet godina većina slučajeva e, prekršaja je iz područja okoliša, a to prate pitanje sektora prometa i financijske uredbe. E, što se pak tiče suda, prema članku 287. E, tu se govorilo o okolišu, unutarnjem tržištu i pravosuđe, a države članice protiv koji se najviše pokretao taj postupak su Italija, Mađarska i Poljska. podaci iz 2017. suda Europske unije 16 presuda sukladno članku 285. sve su dale, opravdale, dale zapravo komisiji, a e, Njemačka, Grčka i Portugal su bile e, zemlje koje su bile optužene, a tri e, sektora koje se to najviše odnosilo su bili okoliš i E, suđe i e, porezi. A jednom je Španjolska e, dobila taj spor i rado se oslobodi poslovnog nastava. Dakle, kad se gledaju sve faze postupka, okoliš je i dalje onaj najproblematičniji kada se radi o postisanju sukladnosti zakona a gleda se e, dakle na svim razinama. Nakon toga unutarnje tržište i promet su također oni gdje ima puno e, predmeta teških kršenja propisa u posljednjih 20 godina. Međutim, posljednje dvije ili tri godine e, porezi i financijska stabilnost sve više se pojavljuju odmah nakon okoliša. Ti podaci zapravo su u potpunosti dosljedni ako se vidi koje e, probleme imaju nacionalni parlamenti prilikom provedbe ovih e, propisa. Složeni provedba zakona, porezi financijska e, uredba i okoliš, zatim Tamo gdje je je također neko pitanje vrlo osjetljivo na političkom planu u pojedinoj državi, također je ono gdje se najmanje primjenjuju ruski propisi. Sama sam e, pokušala istražiti podatke za 2018. godinu jer će tek u srpnju sljedeće godine objaviti e, komisija te podatke. Međutim, ja imam podatke za 2018. godinu od siječnja do 2018, 2018. godine. Do sada e, je već prijavljeno 27 predmeta sudu, prošle godine, cijeloj godini 28. Okoliš, promet i energetika su, su e, E, značajne područja. 2017. godine samo šest e, predmeta je poslano na Europski sud, dok je ove godine već 12 iz područja okoliša otišlo. Prema članku 262. bilo je i jedna presuda protiv Irske i jedna financijska sankcija je ove godine dosuđena Grčkoj. E, također se radilo o predmetu vezanom za zaštitu okoliša. Pozabavila sam se također e, problemima prepreka nacionalnih parlamenta da provode te zakone i uočila sam deset faktora koji predstavljaju prepreku za provedbu europskih zakona. Među tih deset faktora samo tri su izravno ili neizravno e, pod kontrolom Europske unije. Prvo, niska složenost. Što je neki zakon manje složen, bolje će ga se provoditi. Dakle, što je zakon jednostavniji, bolje ga se provodi. To je naravno odgovornost leži na komisiji, ali i e, parlament e, koji e, izvršava, odnosno provodi taj zakon. I provedba zakona mora biti na umu od samog početka izrade zakona. Drugo je nadzor provedbe i praćenje zakona. To je vrlo važno parlament i to trebali stalno raditi jer to omogućuje da se zakoni provedu. Komisija ulaže puno u obuku sudaca i drugih struktura kako bi ih obučila da mogu nadzorati a e, nadzirati provedbu zakona, a treće je naravno nadziranje zakona sa razine Europske unije. Parlament tu igra važnu ulogu. Europski e, parlament to je form za građane da se požale, ali također kao institucija koja traži da komisija polaže račune. Sad par riječi o samom mehanizmu izvješćivanja vezano za godišnje izvješće Europske komisije. Taj mehanizam zaista je ključan kako bi komisija polagala račune. Na e, ovom slajdu vidite analiza izvješća e, u posljednjih deset godina. Tematska analiza, tekstualna analiza i e, zatim se vidi što se na odboru Juri, odboru za pravna pitanja, raspravlja. Parlament e, putem odbora za pravna pitanja često koristi e, te teme kako bi govorio o trenutačnoj političkoj tematici, što je razumljivo jer se radi o političkom tijelu, ali ono nije nužno vezano za provedbu tih zakona, niti pozivanje e, komisije da e, položi račune. Osim toga, parlament je uložio jako puno vremena da e, traži podatke u EU pilotima. A komisija i njezin program bolje zakonske regulative je prilično na dnu liste. Predlažem da bi trebalo napredovati i da bi parlament trebao više polagati pažnje na to eh, da se eh, provjerava provedba i pravna sukladnost. Jer ako komisija to radi manje, važno je da se eh, parlament usmjeri na to što sada komisija više radi, a to je dakle bolja zakonska regulativa. Dakle, mreže, agencije, revizije, e, provedbe na temi okoliša. Dakle, koliko oni sve e, rade i kako oni gledaju na provedbu, to je nešto na što se usmjerila Europska komisija, pa je važno se parlament na to usmjeri. A EU pilot se pomalo gasi i zato nema smisla se više na to usmjeravati. Hvala lijepa, time ću završiti moje izlaganje. Ostali podaci su u mom izvješću. Hvala lijepa, profesorice i vama na ovom izlaganju. sada ću sa zadovoljstvom dati riječ e, predstavnicima nacionalnih parlamenta, najprije zastupnica Rosini iz italijanskog parlamenta. Hvala lijepa, jako mi je drago da sam ovdje da možemo eh, izmijeniti mišljenje o tome kako naši parlamenti surađuju sa europskim institucijama. Talijanski parlament eh, što se tiče preuzimanja i aktualizacije europskih eh, propisa se i promijenila u posljednjim godinama i to nakon reforme do je košlo 2012. godine zakonom broj 234 kojim se cijeli proces reorganizirao i jedinstveni zakon je zapravo postao dva različita zakona. To je napravljeno kako bi se postupak ubrzao i kako bi se e, mogao cijeli naš sustav uskladiti te dvije različite zakona su delegiranje europskog zakonodavstva. Dakle, radi se o odredbama gdje se delegira vladi sve ono što je potrebno da bi preuzeo europske direktive, a drugo je europski pravo gdje jamči da će talijanski zakoni biti u skladu s europskim zakonima. Zašto je došlo do te reforme? U prošlosti je naime se došlo u slijepu ulicu jer su nedostajale određene odredbe vezano za pojmove iz europskog prava koje su talijanske zastupnike jednostavno blokirale i nisu zbog toga mogli preuzeti zakone iz Europske unije. Iz tog razloga odlučilo se prethodni instrument jednostavno podijeliti na dva dijela. Učinilo se to kako bi se zajamčilo da se e, brzo i dobro ispune obveze prema Europskoj uniji, a s druge strane kako bi se isključilo da se neke tematike E, neki tematski koncepti uvode u europske zakone za slučaj da mogu uzrokovati velikim kašnjenjem preuzimanjem u talijanske zakone. Prvi zakon o e, delegiranju europskih e, zakona zapravo u sebi sastoji oblast koji se daje vladi talijanskoj vladi da preuzme europske zakone. Zatim, e, tu su sve sankcije koje se mogu nametnuti ako do toga ne dođe, a također govori o načelnim e, ovlastima pojedinih regija. Dok pak zakon o europskom pravu govori o načelnim e, o načelima vezanim za delegiranje koje vlada mora imati i na taj način zabranjuje takozvani gold plating, što znači da se e, stavljaju u zakone e, prekomjerne e, prekomjerno ni propisi u odnosu na europske propise. I također se vladi kaže što sve mora poštovati drugi pak zakon, dakle o europskom pravu, sadrži e, norme za izravno preuzimanje, za slučaj da preuzimanje europskih propisa se ne odvije ispravno. Dakle, to što može biti predmet pred, predkršenja i kršenja europskih zakona. Dakle, u slučajevima gdje je vlada priznala da je komisija ispravno postupila ukazujući na određenu problematiku. Također, tu su sadržane i norme koje je Europska unija, odnosno zakone koje je Europska unija potpisala vezano za međunarodno pravo. Tu su i neki aspekti koji e, nisu e, sadržani u ta dva zakona i e, koji se, kojima se može pribjeći treba li imati drugačije vremenske rokove za preuzimanje europskih zakona. Kako sve to funkcionira u praksi? U parlamentu se prouče e, s oba dva ova e, aspekta, dakle ta dva zakona, na jednom posebnom e, sjednici parlamenta, odnosno zasjedanju, koje je posvećeno europskim pitanjima. I onda se provučavaju ti europski zakoni. Ja sam dio tog odbora i gleda se dakle u našem odboru koju nadležnost to ima i koje reperkusije ima na preostalih 13 parlamentarnih odbora. Kako je taj zakon iz 2012. godine e, funkcionira? Jako dobro jer je ubrzao preuzimanje europskih zakona. Ta reforma se u potpunosti koristila u posljednjih pet godina i svake godine su oba ova zakona e, bili odobreni, a radilo se e, pet ili šest mjeseci godišnje kako bi se proučili svi aspekti europskih zakona prema ova dva nova talijanska zakona. I e, to je išlo dakle od e, analize do završetka preuzimanja. Dakle, tu smo postupak i tekako ubrzali. Za vrijeme ovog našeg e, novog saziva mi smo upravo odobrili prije dva tjedna ovaj prvi zakon o e, delegiranju europskih e, propisa, a sada pred Senatom raspravljaju o drugom zakonu, dakle zakon o europskom pravu koji ćemo mi dobiti poslije u Skupštini. A na kraju godine će se odobriti oba ta zakona koji su najvažniji za preuzimanje i ažuriranje europskih propisa. O kojim drugim pozitivnim aspektima te reforme mogu govoriti? Došlo je do poboljšanja vezano za broj sporova upućenih Italiji, naročito u razdoblju od 2014. do studenog 2018. godine. Dakle, u tom razdoblju postupci prekršaja su se i tekako smanjili od 121 na 68, a 60 su se odnosili na kršenja europskog prava, dok 8 zbog toga što direktive nisu bile preuzete. Reforma iz 2012. godine omogućila je talijanskom parlamentu da u potpunosti kontrolira postupke kršenja. Vladu se, eh, od vlade se traži da svaka tri mjeseca podnese izvješće parlamentu da da popis svih presuda Europskog suda, eh, suda Europske unije. Svakih šest mjeseci vlada informira o post parlamentu posljedicama koje imaju eventualne financijske posljedice. Također mora obrazložiti i objasniti parlamentu zašto se kasni s preduzimanjem ili ažuriranjem europskih zakona i uvijek treba obvijesti parlament o tome je li pokrenuti neki postupak kršenja europskih zakona i koje to značajne posljedice može imati. Što se pak presuda tiče, pravilnik e, nacionalne skupštine Italije predviđa da se nadležni odbori, stalni nadležni odbori našeg parlamenta E, po pitanju europskih presuda mogu dati mišljenje vladi o potrebi da se pokrene određena inicijativa od strane naše vlade i također te i odbori mogu reći vladi koje kriterije mora poštovati. Svi talijanski zakoni kako bi svi talijanski zakoni bili usklađeni s europskim zakonodavstvom. Dakle, sve to je nešto čime se bavi odbor čiji sam ja član, a to je odbor za europsku politiku. Mi obještavamo sve druge stalne odbore talijanskog parlamenta koji onda ocjenjuju ono što je u njihovoj nadležnosti. I ovim sam završila. Hvala. Hvala vama, zastupnice Rosini. A sada ću dati riječ e, zastupniku Kiotisu i e, zastupniku iz Grčkog parlamenta. Imate 10 minuta na raspolaganju. Hvala lijepa. Pozdravljam zastupnike parlamenta oba odbora. Zahvaljujem na pruženoj mogućnosti da razmijenimo najbolja, najbolje prakse, najbolja iskustva na razini nacionalnih parlamenta. U grčkom parlamentu je to vrlo aktualna tema jer mi smo nedavno pokušali poboljšati naš poslovnik kako bismo bolje mogli provoditi pravo Europske unije kod nas i preispitiva ga i to i ex ante i ex post. I za nas je to odlična prilika razmijeniti ovdje najbolja mišljenja, najbolje prakse i ponijeti ih kući kako bismo ustvrdili što najbolje funkcionira i kako bismo mogli poboljšati naše zakone i propise u korist i na dobrobit našeg društva. To je i namjera grčke vlade i grčkog parlamenta. Mi se nepristano bavimo time kako možemo na najbolji način preuzeti pravo Europske unije u grčke zakone. Pritom moram reći da je naš parlament relativno mali i nemamo baš mnogo utjecaja na našu vladu, ali s druge strane Imamo mnoge prijedloge za poboljšanje ovog postupka i ja ću polako pokušati opisati sve stadije pri provedbi zakona i preuzimanju zakona Europske unije u nacionalno pravo. Stalno predstavništvo Grčke pri Europskoj uniji najprije informira našu vladu, odnosno Ministarstvo vanjskih poslova o zakonodavnim inicijativama na razini EU-a. Zatim, nacionalni zastupnici međusobno pregovaraju u svojim radnim skupinama i Grčki parlament putem stručnih odbora u našem nacionalnom parlamentu daje svoj obol, svoj doprinos vezano uz teme o kojima se radi pri provedbi i to, je, to se događa i kod razrade zakona i kod usvajanja zakona. Naravno da se uvijek zastupa i brani stajalište Grčke i to je vrlo važno i za zastupnika Grčke u Koreperu koji prenosi mišljenje i stajalište Grčke u tom tijelu. Kada se radi o tome da naš parlament prosljeđuje dokumente Europske unije. To se radi tako da mi u odboru za pitanja Europske unije i u drugim stručnim odborima radimo na tekstovima prava EU-a. Mi pokušamo kao grčki parlament ostvariti naš utjecaj u pogledu proporcionalnosti i uspostave političkog dijaloga sa Europskom komisijom. I to naravno također u duhu suradnje sa različitim parlamentarnim odborima koji su pozvani razmotriti određene zakonodavne prijedloge, odnosno nacrte. Stalno predstavništvo Grčke pri Europskoj uniji nakon toga najavljuje da se radi o novom tekstu direktive EU-a. To se prijavljuje nadležnom ministarstvu, odnosno ministarstvima, ako se radi o nekoliko ministarstva. Postupak se nastavlja, vodi se dalje i istodobno tajništvo za pitanja Europske unije, grčke vlade, priprema integrirani tekst na podlozi vremenskog plana koji je predočen za preuzimanje nadležnom ministarstvu. Također vlada daje upute u smislu toga što se treba napraviti, koje izmjene se trebaju u tekstu unijeti i ugraditi i što će se sve napraviti na razini nacionalnog prava. Uključena ministarstva nakon toga najavljuju imaju li amandmane ili ne na, prvi, na prvu inačicu teksta u prvom čitanju. Nakon toga se sve dalje šalje na vladu dekretom predsjednika i obrađuje se kao zakonodavni tekst u stručnim odborima najčešće u odboru za europska pitanja i institucionalna pitanja. Postoji koordinacijski ured koji se, se povezuje sa ministarstvima i dalje prosljeđuje pravne informacije. I razmjenjuje povratne informacije sa koreperom i predstavništvom Grčke u, pri Europskoj uniji. Sve se to dalje prosljeđuje Europskoj komisiji putem elektroničke platforme. I nakon toga se komisija dogovara sa grčkom vladom i sve se postavlja u bazu Eurolex. Tamo svatko može pročitati, provjeriti koji je tijek postupka i naš cilj je raditi na uklanjanju slabosti, nedostataka. Do sada imamo nedostatak preuzimanja od 0,9% e, i mi smo na popisu država članica pri samom vrhu što se tiče stope preuzimanja. Drugim riječima to znači da provedba prava EU-a u nacionalnom pravu Grčke pokazuje manjak, to je nedostatak od 0,0% Grčka je među šest država članica koje imaju najmanje nedostataka pri preuzimanju prava EU-a u usporedbi sa preostalim državama članicama. Mi smo ispod 1% manjka preuzimanja, odnosno nedostatnog preuzimanja i Ostvarili smo jako dobre rezultate. Možemo se ponositi stabilnošću i kontinuitetom pri preuzimanju zakona EU-a. Nikada se ne previđa kako je to sve važno u smislu jamstva preuzimanja zakona u naše nacionalno pravo. To znači da radimo ubrzano, poštojemo rokove, naši rezultati su jako dobri i stope preuzimanja, ostvarena preuzimanja su odlična. Sve ukupno je ti dobri rezultati su doveli do toga da možemo sada predočiti odlične rezultate. Grčki parlament što se tiče preispitivanja time se još nije sustavno bavio. Ipak možemo reći da je sveopća tendencija takva da u odnosu na ostatak Europske unije, odnosno u europskom kontekstu, određujemo kao prioritet preuzimanje zakona i provedbu zakona i uistinu pokušavamo aktualizirati i ažurirati zakone unutar određenih vremenskih rokova i to je dovelo do toga da imamo vrlo malo toga za nadoknađivati. Prethodno sam rekao, razmjena najboljih praksa i iskustava nam je vrlo važna. No, u tom pogledu se nalazimo još u početnom stadiju i moramo se još više potruditi. Nekoliko dodatnih misli. Vrlo je neophodno prokomentirati povrede prava na primjer radili se o e, odlukama Suda Europske unije ili o odlukama u privicima, moramo ustvrditi zašto se nešto događa. Priznajmo da u konkretnim slučajevima se radi o nedostatku koordinacije između nadležnih ministarstava, dolazi do udvostručivanja rada, neke interesne skupine se znaju uključiti i blokirati daljnji rad. To su najčešći razlozi za ometanje ovog procesa. Mora biti moguće raditi svrsishodno i učinkovito i djelotvorno moramo omogućiti i građanima da se uključe u ovaj proces i da nam oni kažu gdje se pojavljuju manjkavosti. Mislim da je to nešto što bi pozdravila i Europska komisija koja se želi približiti građanima. Isto vrijedi i za Europski parlament i bilo bi dobro pozdraviti mogućnost da se građani izravno mogu obratiti parlamentu. Isto tako bi bilo dobro kada bi bilo moguće da predstavke građana se mogu predočiti u našem parlamentu izravno ministrima i to ne samo kronološkim redosljedom, već i tematski, tako da one teme koje su prioritetne prije dođu na red. Zaključno, bilo bi dobro da održavamo redovne sastanke između građana i ministarstava i parlamenta, tako da bi parlament mogao informirati građane o aktualnim zakonodavnim prijedlozima, a i građani mogu reći koji su njihove brige. Na taj način se možemo međusobno bolje informirati. Zaključno moram ukazati na sljedeće. Činjenica da nema institucijske mogućnosti da nacionalni parlamenti djeluju u slučaju kršenja načela proporcionalnosti. To je nešto što nas obeshrabruje. Tu se mora više toga poduzeti, napraviti. Tu moramo napraviti više. Moramo poštivati načelo proporcionalnosti i moramo se pobrinuti da se neki zakonodavni prijedlozi ubrzano obrađuju kako se ne bi prozročio administrativni teret, kako ne bi nastale stalna kašnjenja, odgode i time se stvara dojam da ne djelujemo učinkovito djelotvorno. Upravo kada se radi o problematici subsidijarnosti, tu je najvažnije da što je moguće brže ostvarimo cilj. U ugovoru o funkcioniranju Europske unije piše da je neophodno te odredbe bolje provoditi i da upravo u tom smislu moramo postati aktivniji. To je važno i za nacionalne zastupnike u parlamentu i za e, zastupnike u Europskom parlamentu. Hvala. Sada Sara Kiotisu, a sada dajem riječ zastupniku Braneru iz Njemačkog parlamenta i vi imate deset minuta na raspolaganju. Hvala lijepa, dame i gospodo. Veseli me mogućnost da u ovom kontekstu mogu nešto govoriti o provedbi prava EU sa gledišta Njemačkog parlamenta. Ja sam predsjednik odbora za zaštitu potrošača. Posebice mi je drago da mogu e, razmijeti mišljenja sa Grčkom i Italijom i drago mi je da imam isto toliko vremena kao i prethodni govornici. U Njemačkoj, kada se govori o nacionalnom zakonodavstvu i pravu EU, uglavnom se radi o pitanju koja prava u zakonodavnom postupku Njemačkog parlamenta u odnosu na federalizmu. Imamo 16 saveznih pokrajina, imaju najveći, učinak. E, ta prava su ugrađena u članku 43. našeg ustava. Taj zakonodavni postupak je vrlo složen i mora se poštivati u odnosu na njemački parlament. Njemačka mora prije stupanja na snagu E, predočiti svoje stajalište i to se mora uzimati u obzir tijekom pregovora. Dakle, e, postoji ta obaveza, e, no danas ne govorimo samo o sudjelovanju nacionalnog parlamenta u zakonodavstvu EU-a, već i o usvajanju sekundarnog zakonodavstva od strane država članica. Zbog neposrednog stupanja na snagu uredba to je, kod uredbe je to vrlo važno, nešto malo manje kod e, direktiva. Granica, to je razlika između direktiva i uredbe, nešto što se poboljšava u posljednje vrijeme. imamo konkretne postavke kod direktiva, kod tehničkih standarda i, na primjer, kod okoliša. Također, opća uredba o zaštiti podataka ima e, 83 propisa e, koje je mogla sama Njemačka usvojiti, neovisno pravu EU-a. Dakle, ta granica je prilično tanka. Da li će se primijeniti instrument uredba ili direktiva? Moram vam e, iznijeti u tom smislu jedan progled e, ključnih razlika u Njemačkoj. Od presude važnosti je da li zakonodavna nadležnost za sadržaj E, direktive proizlazi prema Ustavu iz federacije ili, je, ili su nadležne savezne pokrene. Uglavnom, ta provedba se tiče federacije, to jest saveza. Ja sam proveo svoje vrijeme u jednom od e, parlamenta Savezne pokrene Thüringen e, i bio sam dugi niz godina aktivan u tom parlamentu, pa stoga su mi vrlo dobro poznata oba sustava i u Bundestagu i u parlamentu Savezne pokrajine. Iz direktive proizlaze nadležnosti koje u postupovnom smislu e, obvezuju savezne pokrajine e, Savez može saveznim pokrajinama e, tek u ograničenoj mjeri izdavati određene upute. Provedba i nacionalna jamstva za deficite pri provedbi to je nešto što je uređeno jednim zasebnim zakonom OEPC BBGT koji potpada pod nadležnost koju sam upravo malo prije opisao. Mjerodavno za daljnji postupak je da li direktiva se obrađuje putem parlamenta ili pravnom uredbom na razini parlamenta Savezne pokrajine imamo dvostupanjski proces i e, savezna vlada kod usvajanja uredbe je ovlaštena samo ako sadržaj tog pravnog akta određuje sukladno 81. E, članku uredbe. Za to je potrebna jedna konkretna zakonodavna podloga. Što se tiče postupka e, za provedbu direktive. U Njemačkoj se radi o jednom uobičajenom zakonodavnom postupku koji se primjenjuje kada se usvajaju nacionalni zakoni. Vrlo rado bih nešto rekao i o to nacionalnim zakonodavcima. Da li što je za njih najrelevantnije pitanje pri izboru pravnog instrumenta, dakle u odnosu na zakonodavce u Briselu, E, izbor između direktive i uredbe. Mislim da postoji tendencija ovdje u Briselu da komisija pri ostvarenju svog prava inicijative sve više koristi instrument uredbe, a manje instrument direktive. Za to govori i statistika. Do sada e, statistika Eurolexa za 2017. godinu što se tiče redovnog zakonodavnog postupka, usvajanje pravnih akta kao uredbe, Imali smo 90 osnova, a direktiva samo tri osnove i 11 e, izmjena. Dakle, to je ono što se tiče temeljnih akata, a godinu prije ih je bilo još i manje. To je nedovoljno. Stoga omjer između direktive i uredbe je nešto što se mora još jednom rasvijetliti. Komisija Europske unije ima izbora. Mjerilo za izbor između uredbe i direktive je načelo razmjernosti sukladno članku 264. Taj članak određuje kod određenih predmeta kako se usvajaju određeni akti, te tijela mogu, ovisno o svakom slučaju, uz poštivanje načela razmjernosti donositi odluku sukladno tom načelu razmjernosti mjere Europske unije sadržajno i kao i formalno ne smiju premašivati ono što se može ostvariti na nacionalnoj razini. Načelo subsidijarnosti štiti načelo proporcionalnosti, ali isto tako i države članice. No pitanje je što proizlazi iz tog kriterija. Na temelju načelnih odluka postoji jedan opći postupak direktive koji je u cijelosti isključen, isto tako kao i opći prioritet uredbe. U rezultatima se čini da direktiva u pravilu što se tiče razmjernosti je nešto, je pravni instrument kojim bi se trebala davati prednost. Jer samo direktive omogućuju na temelju okolnosti da se usredotoče da su obvezujuće samo u odnosu na cilj koji se mora ostvariti. Na taj način omogućuju blažu i individualniju primjenu na nacionalnoj razini, preuzimanje na nacionalnoj razini. E, to je e, vrlo važno i to zajamčuje i Ustav Njemačke, dakle da se u prvi plan trebaju staviti ono što građani žele. Njemački ustav se dugo, dugo nije mijenjao dakle nacionalni, nacionalno pravo kada je zastario je nešto što isto tako moramo uzeti u obzir. Dakle, sve više više se koriste uredbe, postoje manjkovi u preuzimanju što, koji mogu dovesti do povrede prava pri, odnosno pokretanja tog postupka pri sudu Europske unije. Ono što je za provedbu neophodno je na primjer da se da, na primjer cilj trebaju biti jednaki uvjeti za sve tržišno natjecanje to se nikada ne smije dovesti u pitanje no prigovori e, ti prigovori ne govore protiv direktive naime kada se tvrdi da postoji navodni manjak preuzimanja E, to nešto što se može premostriti drugim pravnim instrumentima. Povećano korištenje uredbe je predstavlja opasnost u području primjene, naime tijela država članica imaju poteškoće pri provedbi i jednostavno tada tu provedbu ili preuzimanje prebacuju na jednu razinu niže. Moja razmatranja su pokazala da se ne radi o tome samo da e, nacionalna parlamenta mora sudjelovati u oblikovanju zakona, već i u usvajanju zakona. I pitanje je da li Europska unija primjenjuje prave instrumente i prava sredstva, to je vrlo zanimljivo pitanje koje bismo trebali dodatno razmotriti i elaborirati. Molte grazie onorevole Bramner, anche per essere rimasto per... Hvala vam lijepa, hvala vam i što ste se držali zadanoga vremena, a sada otvaram mogućnost za postavljanje pitanja i vaše komentare. Imamo 15 minuta na raspolaganju i dajem vam riječ. Izvolite e, tko se želi javiti. Prego, onorevole Viland. Uvaženi zastupnik Viland, izvolite. Drage kolege, što se tiče današnje teme, moram vam zahvaliti da ste nam pružili mogućnost e, da kažemo nešto i o preliminarnoj odluci. Neću spominjati imena saveznih pokrajina, ali Vidim da imamo različite prakse u različitim pokrajinama kada različite stranke zahtijevaju da se uključi sud Europske unije i da postoje predmeti kod kojih je odlučujuće tumačenje suda Europske unije. Ja bih vrlo rado čuo neka iskustva e, država članica koje su danas ovdje zastupljene. Hvala lijepa, gospodine Viland. E, da li se netko još javlja? A ako ne, e, možda profesor Vermans ili profesorica Smith možda žele nešto reći, možda žele dati neki komentar vezano za ovo što su rekli zastupnici iz nacionalnih parlamenta. Zastupnik e, Busutil se već ranije htio javiti, oprostite što vam nisam dala riječ. Hvala vam lijepa predsjedateljice i hvala svim kolegama koji su iznijeli veoma zanimljiva izlaganja. Kao što je prethodni govornik upravo rekao, mislim da je ovo rasprava koja treba u središte pozornosti staviti građana. Na kraju krajeva, ako se e, pravo Europske unije ne provodi, na gubitku će biti građani. Ne, izgubio sam se u brojkama koliko mnogo ljudi dolazi i obraća se nama u našem parlamentu jer osjećaju da ne uspijevaju ostvariti svoja prava, prava koja im jamči pravo Europske unije, a to je osobito frustrirajuće kada otpor na koji nailaze dolazi od strane samih vladinih tijela. Stoga bih predložio da se mi kao parlamentarci malo više usredotočimo na to što se događa, odnosno što bi se trebalo dogoditi u takvim slučajevima, u slučajevima u kojima se pravo Europske unije ne provodi jer se tome opiru nacionalne vlade, odnosno e, nadležna tijela u, e, u državama članicama ja bih predložio dvije stvari za koje mislim da ih treba naglasiti. Prije svega uloga komisije, to je dakako najznačajnija uloga u provedbi europskoga prava, ali u nekim slučajevima komisija ima veliku vjerodostojnost kad je riječ o postupcima kršenja europskog prava. Ovdje sada recimo govorim o pravu tržišnog natjecanja. Komisija doista ima veliku vjerodostojnost kao nepristrano tijelo koje osigurava provedbu pravila vezanih uz tržišno natjecanje. No u nekim drugim područjima komisija djeluje polakše i njezino djelovanje malo je više politički obilježeno. Imamo dojam da se kad kad neki pregovori e, vode u tajnosti, da nisu osobito transparentni pregovori između komisije i nacionalnih vlasti prije nego što se pokrenu postupci zbog kršenja prava Europske unije i nisam siguran da je u fokusu pozornosti uvijek interes građana. Zato bih doista pozvao da komisija u svom djelovanju bude u potpunosti nepristrana, a kada je riječ o provedbi prava Europske unije i na kraju postupaka zbog kršenja e, propisa, dakle da komisija ima onakvu ulogu kakvu ima u slučaju tržišnog natjecanja. Druga stvar koju želim reći tiče se uloge nas, parlamentaraca. U potpunosti se slažem sa e, zamjenicom predsjednika odbora za pravna pitanja. Dakle, slažem se da je potrebno da uspostavimo određenu strukturu za suradnju između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta, a kad je riječ o provedbi prava Europske unije. Takva suradnja doista bi bila ključna kako bismo ojačali Um, ulogu građana, osobito u onim situacijama u kojima građani imaju dojam da nemaju sami dovoljno mogućnosti, dovoljno moći da osiguraju e, ostvarivanje svojih prava, odnosno kad im se na tom putu e, ispriječe e, nacionalna nadležna tijela nacionalne vlasti. Dakle, u sklopu određenog protokola za suradnju sa nacionalnim parlamentima mogli bismo osigurati e, tu suradnju sa parlamentima svih 28 država članica s jedne strane i Europski parlament s druge strane, a kako bismo se pobrinuli da se pravo Europske unije doista provodi osobito u onim situacijama gdje postoji otpor nacionalnih tijela. Hvala. Hvala lijepa. Želi li se možda još e, tko javiti za riječ? Zastupnica Rosini, izvolite. Mislim da bi bilo važno da si postavimo pitanje zašto se europske direktive ne ažuriraju jer postoji puno razloga iz kojih se dolazi do prekršaja nacionalni parlament je ono što građani doživljavaju kao mjesto gdje ih se zastupa. I e, često su europski zakoni nepravedno E, ti koje građani doživljavaju kao nešto što im se nameđe i to je jest problem. A Europski parlament je na pola puta i nekako u tjesnacu između s jedne strane građana i s druge strane europskih zakona. Moramo shvatiti i u tom smislu ono što je ranije rekao profesor Gersti vrlo važno. Moramo e, pokušati već unaprijed zamisliti te rokove. E, moram, i to se sve mora odraditi unaprijed i parlamenti bi prije nego što dobiju prijedloge zakona već morali imati mogućnost da izraze mišljenja pojedinih teritorija i građana. Jer vrlo često neke e, lokalne zajednice smatraju e, da su europski zakoni pretjerani. Tu problemi postoje. Europa je sastavljena je od malih zajednica. Moramo ih zaštititi kako bi građani i stanovnici bili u europskom duhu. To je zadatak koji imamo danas svi mi. Ja to baš posebno osjećam. Pokušati predvidjeti te rokove, pokušati e, cijeli e, prethodni dio, dakle, nekako anticipirati, dakle sve što je u fazi prijedloga za vrijeme dok komisija to izrađuje, onda bi <clears throat> to moglo e, poboljšati da građani, nacionalni parlamenti i europske institucije budu u boljoj sprezi. A također ono što mislim da je vrlo važno da parlamenti u Europi moraju imati međusobno dijalog. To je nešto što se nedovoljno koristi i nema dovoljno razmjena. A sve to trebalo bi služiti tome da e, kako direktive, a još više uredbe, e, da to ne bude kao nešto što vam je netko nametnuo od Treba e, dakle e, da građani puno više e, osjete da su oni dio onoga što se događa u Europskoj uniji. I zato mislim da je <clears throat> vrlo važno da se tu situaciju pokuša poboljšati. Hvala. Hvala vama, zastupnice Rosini. Pred nama je još pet minuta za vrijeme kojih bih htjela prepustiti riječ našim profesorima ako žele e, u sljedeće e, dvije i pol minute svaki e, komentirati ovo što su rekli nacionalni zastupnici. Profesore Merman, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice, hvala vam na vašim pitanjima i komentarima. Zahvaljujem e, doktoru Vilandu, ako mogu najprije odgovoriti onome o čemu je on e, govorio. Mi smo ovdje zbog provedbe prava građana, dakle nije riječ samo na nacionalnim parlamentima koji to trebaju učiniti, već se postavlja pitanje mogu li e, građani od svojih nacionalnih sudova zatražiti prije, e, zatražiti prethodno mišljenje. E, to je doista iznimno važno pitanje jer sudovi i suci kad, kad e, oklijevaju zatražiti od Europskog suda prethodnu e, odluku, odnosno prethodno mišljenje, a iznimno je važno da to učine. Recimo u Nizozemskoj mnoge stranke u sudskim postupcima traže takvo prethodno mišljenje Europskog suda, žele čuti mišljenje Europskog suda vezano u svoj zahtjev, u svoj predmet, no ponekad nacionalni suci e, ne zatraže to prethodno mišljenje od Europskog suda jer misle da već znaju koje je ispravno tumačenje prava i da sami mogu e, posegnuti za prethodnim presudama Europskog e, suda. E, međutim, tu još treba puno poraditi kako bi se taj mehanizam prethodnog mišljenja uistinu koristio. Zatim, mnogo smo drugih pitanja još čuli ali htio bih samo e, na brzinu iznijeti jedan e, komentar vezano uz e, ono što je rekla profesorica Smith. Dakle, tijekom istraživanja i posjeta različitim zemljama Europske unije kada smo gledali kako države članice preuzimaju europsko pravo. E, jedne stvari se osobito sjećam, poput jedne anegdote, neću sada reći o kojoj zemlji riječ, razgovarali smo sa jednim e, službenikom i postavili smo sljedeće pitanje vi ste na 11. mjestu na tablici uspješnosti Europske komisije i taj visoko pozicionirani službenik koji je bio ravnatelj jedne uprave u toj državi članici je rekao dajte da vidim tu tablicu, dajte da vidim 11. smo, pa to je predobar rezultat i to šteti našem poslovanju. Dakle, mislim da vidite kako ta real politika funkcionira. Oni su jednostavno igrali tu igru, e, dakle nisu htjeli odmah preuzimati direktive jer to katkada šteti zemlji. Dakle, ako ne preuzimaju svi direktive, onda uvjeti nisu isti u svim zemljama i to može negativno utjecati na poslovne subjekte e, doista moramo to ispraviti, a to se ne može ispraviti pukim svečanim sjednicama, e, već znamo da Lisabonski ugovori predviđaju i kazne, pouste paušalni iznosi, možda moramo donijeti i neke nove propise u tu svrhu. Mm, ne slažem se u potpunosti sa predstavnikom Njemačke koji kaže da je uvijek loše donositi nove propise. Mislim da novi propisi kad kad pomažu, ali u svakom slučaju moramo osmisliti neko rješenje kako bismo ubrzali preuzimanje direktiva jer se kad kad e, u pozadini zapravo nalaze neke strateške igre. Znači, vam svega jedna minuta, izvolite. Hvala lijepa. Nekoliko riječi o prethodnim mišljenjima Europskog suda. To je veoma složeno pitanje. Prethodna mišljenja rijetko su najbolji način da ostvarite svoja prava kao građanin. Rezultat nije predvidljiv, dugo traje, dakle mnogo e, imaju diskrecijskih prava sami suci. Mi se na kraju uvijek e, oslanjamo na dvojni mehanizam. S jedne strane jesu prethodna e, mišljenja, s druge strane postupak zbog kršenja propisa. Također reći ću nešto vezano uz nepristranost u komisiji. Napisala sam čitave knjige o pomanjkanju nepristranosti, međutim ja sada želim nešto reći u obranu komisije. Komisija ima svoje političke ciljeve e, i prioritete i oni će naravno pokretati postupke zbog kršenja propisa u skladu sa svojim političkim prioritetima i zašto se smatra da je komisija nepristrana kada je riječ o e, pravu tržišnog natjecanja zato što je tamo e, komisija u nepristranoj ulozi arbitra između dviju strana, a kad je riječ o državama koje krše propise, tu je e, komisija jedna od zainteresiranih strana. Hvala lijepa vama i hvala lijepa svima koji su sudjelovali u današnjoj raspravi. I mislim e, da ćemo u budućnosti morati više posvetiti pažnje toj temi, naročito u svjetlu svih izazova u sljedećem parlamentarnom sazivu. I oprostite svima, nemamo više vremena za druge intervencije. Just a number. Yeah, yeah. okay, okay, thank you very much. Thanks. So, ladies and gentlemen. Dame i gospodo, poštovani prijatelji, drago mi je što imate tema za interne rasprave. To pokazuje da su ovakvi sastanci korisni i e, zanimljivi za vas, no nažalost vremena je malo pa moramo sada nastaviti sa trećim panelom. Naziv ovoga panela je uloga e, žalbi koje se upućuju ombudsmenu te uloga peticija koje se upućuju, odnosno predstavke koje se upućuju parlamentima kao instrumenata za otkrivanje kršenja prava Europske unije. Ako dopustite, riječ bih sada dao europskom ombudsmenu, gospođi O'Reilly. Izvolite. Hvala vam lijepa predsjedatelju, dobar dan svima, drago mi je što vam se opet mogu obratiti i govoriti o ulozi ombudsmena i o ulozi odbora za predstavke kada je riječ o otkrivanju kršenja europskog prava. E, kao što znate, ombudsmeni djeluju kao neovisna tijela i to nam omogućava da točno vidimo gdje se nalaze poteškoće i da osiguramo transparentnije i učinkovitije e, javne službe. Radimo putem takozvanih mekih ovlasti oblasti ovlasti za istrage e, i one nam također omogućuju da otkrijemo e, poteškoće i e, probleme. Kad kada imamo pojedinačne pritužbe, kad kada imamo e, skupne i ja također imam mogućnost provesti šire strateške istrage na vlastitu inicijativu umjesto da reagiram na svaki pojedinačni zahtjev. Jedan primjer koji je dobro povezan s današnjom temom je moja strateška istraga toga kako kako komisija rješava um, prigovore zbog kršenja prava u sklopu takozvane europske sheme pilot projekata. Naime, nakon što smo dobili čitav niz prigovora vezano uz te pilote, odlučili smo provesti stratešku istragu. U toj strateškoj istrazi utvrdili smo čitav niz poteškoća te smo potakli komisiju e, da promijeni svoj postupak i poboljša e, postupak e, odgovora na žalbe. Dali smo preporuke kako komisija može djelovati transparentnije i utvrdili smo da čitav niz problema proizlazi zbog nerazumijevanja načina na koji komisija odgovara na pritužbe zbog mogućeg kršenja propisa, a i zbog neuspjeha komisije da pojasni svoj postupak. Recimo, komisija kada odluči Um, prekinuti neki postupak ili kad odluči odbaciti neku, eh, neku pritužbu, mora dati objašnjenje. Zatim bavila sam se pritužbom eh, Njemačke eh, vezano uz kršenje propisa o e-privatnosti. Dala sam prijedlog da komisija ponovno pokrene taj postupak ili da da svoje objašnjenje prethodno donesene odluke. Još jedno važno područje kojim se bavim jest rješavanje odbijenica vezano uz pristup javnim dokumentima. Često se dokumenti traže upravo zato da bi se skrenula pozornost na neke probleme. Nedavno sam imala problem sa e, europskim zastupnikom koji je tražio zapisnik s jednog sastanka gdje je bila riječ o emisijama iz vozila. On je htio iskoristiti taj e, zapisnik u sklopu istrage vezano uz aferu Dieselgate i e, zatražili smo e, te dokumente kao što sam danas već rekla građani e, moraju imati pravo vidjeti što njihove vlade rade u Briselu i za što se zalažu. Također moguće je na još jedan način otkriti poteškoće u provedbi, a to je putem europske mreže ombudsmana koji mi putem te mreže dakle dakle ombudsmeni drugih zemalja također mogu poslati svoje zahtjeve za dostavu informacija koje ja sa svoje strane mogu potražiti i na taj način mogu pomoći u provedbi nacionalnih istraga. Nedavni primjer jest upit Saveznog pravobranitelja Belgije vezano uz direktivu o ujedinjavanju obitelji dok sam ja radila na mjestu pravobraniteljice u Irskoj često sam koristila upravo odredbe te e, direktive. Još jedno sredstvo koje mi je na raspolaganju e, su e, inicijative koje provodimo paralelno sa kolegama u pojedinim zemljama. Jedan takav primjer jest bilo ispitivanje na koji način se provode direktive vezano uz tvari e, koje e, utječu e, na ozonske rupe. Također smo razmatrali sheme za zajmove za izvoz i slično, kao i način na koji se tretiraju tražitelji azila koji nisu uspjeli u svojim zahtjevima i koji koji su vraćeni u treće zemlje. Evo to su samo neki primjeri, dakako postoje i brojni drugi primjeri e, kao i primjeri rada odbora za predstavke i primjeri rada e, pravobranitelja na regionalnoj i nacionalnoj razini. Hvala lijepa. Uvaženi kolege iz odbora za predstavke, E, mislim da će ovo biti malo dulje izlaganje da vam kažem kako vidimo ovaj problem u odboru za predstavke. Naime, odbor za predstavke daje mišljenje e, prilikom e, praćenja europskih zakona. To je vrlo važno pitanje za nas i svake godine pokušavamo raspravljati o tom pitanju zajedno s drugim kolegama i iz e, drugih odbora Europskog parlamenta izvrsno surađujemo s e, uredom e, gospođe ombudsmena, gospođe Riley i to je jedan od razloga da i organiziramo današnji sastanak kako smo razgovarali i sa kolegama iz nacionalnih parlamenta, s europskim ombudsmenom i sa e, e s pučkim pravobraniteljima država članica. Odbor za predstavke je dakle ovdje vrlo kratko izložio e, situaciju, a sada ću zamoliti Santiago di Bursija, čuven, uh, uvaženog stručnjaka uh, sa sveučilišta u Lisabonu i on će govoriti o ulozi pučkih pravobranitelja i odbora za predstavke. Hvala lijepa. E, jako mi je drago što sam danas ovdje i e, što mogu e, biti s vama kako bismo govorili o tako plemenitoj temi, ulozi e, pučkih pravobranitelja kada se krši pravo Europske unije. Moje će izlaganje pratiti e, strukturu samih slajdova koji sam podijelio gdje pokušavam naglasiti e, različite e, razlike koje postoje između različitih pučkih pravobranitelja odbora za predstavke i također razlike između optužbi i predstavki, a na kraju ću govoriti o nekim definicijama i nekim sugestijama. Što se tiče optužbi i predstavki. To su e, dva načina koje stoje na raspolaganju svakog građanina E, ako smatra da je oštećen u odnosu na e, samu europsko pravo. Što se tiče dakle provedbe tog prava u državama članicama. Vrlo je važno ograničiti područje primjene tih prava. Na taj način želi se građanima dati e, mogućnost da im se glas čuje. Samo pravo nije pravo da se dobije odluka, već da se pokrene postupak. E, odnosno pravobranitelj može e, dati mišljenje, međutim sudovi su ti e, koji odlučuje. A kad se radi o sudovima, postupak je diskretniji. Iako e, neki e, se e, stručnjaci na kraju mogu složiti sa onom konačnom odlukom. I treba dakle vidjeti koje razlike postoje u tome i zapravo oni se mogu baviti bilo kojim pitanjem. Nije zato potrebna nikakav veliki napor. Vrlo je važno e, da se to napravi i usmenim putem kad se radi o pravobranitelju. A ona je sudionik ima pravo e, reći, primjerice kad se radi o pravu glasa, nečem što odgovaraju političke, e, političke ustanove. Predstavke se izravno obraćaju e, političkim instancama dok se e, traži da Europski ombudsman intervenira e, kada se da nekoga optužuje. U svakom slučaju, u oba slučaja dobije se jamstvo da će se dobiti neki odgovor. To je drugačije u odnosu na to da se jednostavno pošalje dopis nekoj političkoj instituciji. Što se demokracije tiče, treba razlikovati reprezentativne e, demokracije i izravne demokracije gdje izravno građani u tome sudjeluju. Međutim, u konačnici odluke su uvijek u rukama onih koje građani zastupaju. Što se pak tiče najboljih praksi, postoji nešto što je zapravo tradicionalno i vidi čime se bave pojedine skupine čiji se glas često e, ne čuje. Međutim, u praksi tu razliku e, ne možemo uvijek uočiti. I u toj vrsti zagovaranja demokracije može se uočiti e, taj element da onaj koji ima veću moć e, može dakle pojačati svoj glas i postoji e, više su, više e, recimo muškarci ulažu predstavku nego li žene. U posljednjih deset godina vidi se da muškarci zapravo puno manje sudjeluje u tim predstavkama. Tko potpisuje predstavke? Pučki pravobranitelj iz Litve svake godine šalje građanima upitnike i obraća se naročito onima koji ne znaju da postoje uopće pučki pravobranitelj, a također objavljuje se izvješće o jednakim mogućnostima, e, pa se tako može saznati više e, tko su oni e, koji mogu igrati ulogu u civilnom društvu. Međutim, tako što nije raširena praksa. Osim toga, sudionici E, ne moraju nužno se pozvati na takve instrumente i to bi mogla biti korisna informacija da se predlože rješenje. Što se tiče važnosti ovakvih postupaka, postoje neke prakse gdje e, građani sudjeluju u raspravama u tome sudjeluju i zastupnici i visoki dužnosnici i javne uprave. Sve te dužnosti su vidljivije kada se prenose na televiziji ili pak putem interneta. To je nešto što vidimo kako u EU, tako i u Portugalu. Nedavno je e, portugalski pučki pravobranitelj e, bio e, zamoljen od strane građana da imaju veći kontakt s njim. A postoji također i problem različitih kvota i pragova. Recimo, broj potpisa u Luksemburgu se traže 4000 potpisa u Portugalu 4400, e, dok 50.000 potpisa treba prikupiti u Njemačkoj. E, to može biti problematično i zapravo tu građani ne e, sudjeluju na jednak način u potpisivanju takvih predstavki. Naime, e, manje se dođe do građana koji e, žive u ruralnim krajevima. Jednom kada se prikupi dovoljan broj potpisa, građanin e, može biti siguran da će dobiti neki odgovor. Bez obzira što se tiče broja potpisa, odbori za predstavke dobivaju često kolektivne E, optužbe ili predstavke. To je možda način na koji se može povećati broj građana koji na tome sudjeluju. Pogledajmo samo internetske platforme e, koje prikupljaju potpise i koji omogućuju da mnogi sudjeluju. Ne samo prvi potpisnici takve predstavke, već velik broj građana. S druge pak strane, elektronske predstavke u današnje su vrijeme temeljni instrument odnosa između javnih i političkih institucija s jedne strane te građana s druge strane. A građani, naročito mladi ljudi, nedovoljno su zastupljeni i manje skloni sudjelovanju u političkim procesima. A korištenje novih tehnologija nije jednako rasprostranjeno, tako da se i to e, može odraziti na cjelokupnu sliku. E, prema tome, ne smije se zanemariti i tradicionalni načini prikupljanja potpisa e, prilikom potpisivanja za predstavke, dakle na papiru ili pak da se neke mm, žalbe mogu uputiti telefonskim putem. jer e, sada je mnogo toga zbog interneta postalo zapravo javno sudjelovanje jer velik broj ljudi u tome sudjeluje, pa čak i vlada na to mora odgovoriti. Ti svi e, alati omogućuju da se e, bolje traži od javnih ustanova da se očituju. Društvene mreže su zaista izuzetno važne u tom smislu. E, javnost u tome e, i tekako sudjeluje, zahvaljujući platformama kao što je Twitter. Javnost je puno aktivnija i puno više e, i može sudjelovati u takvim postupcima. Naravno, izuzeća postoje. Predstavke koje su često kolektivne, e, dok su same tužbe koje se upućuju ombudsmenu one e, koje e, su individualne često. U tom smislu objasniti građanima da ti instrumenti postoje kako bi se ojačao odnos između građana i ustanova je zaista od temeljnog značaja. Ne smije se ta komunikacija svesti jednostavno na širenje informacija, već se mora postići e, građane da sudjeluju u tome i da pokušaju smanjiti e, distancu koja postoji između e, javnih vlasti i građana i e, da se oni e, ne ograničavaju na to da daju informacije. Austrijski pučki pravobranitelj primjerice svakoga tjedna ima televizijsku emisiju. To je vrlo značajan kontakt s građanima kojim se promiče uloga te institucije. Primjer, drugi primjer jest pučki pravobranitelj Nizozemske on putem e, video snimki izlaže e, o različitim e, predmetima koji su izmišljeni, međutim koje se temelje na stvarnim činjenicama. I na taj način se građani upoznaju s time kako funkcioniraju pučki pravobranitelji i e, kako funkcioniraju odbori za predstavke. Međutim, takvo što nije sasvim rašireno u Europskoj uniji. Ali u svakom slučaju trebalo bi bilo na papiru, e, bilo e, na internetu objavljivati o radu tih institucija, a i nevladine organizacije mogle bi u tome sudjelovati. Trebalo bi dakle obavještavati o tome kako funkcionira Europska unija i na taj način e, bi se ove e, manjkavosti e, mogle nadomjestiti. A putem Europske meže pravobranitelja moglo bi se obavijesti više o pravu Europske unije. Trebalo bi više surađivati među pojedinim europskim zemljama i dakle komunicirati također s Europskim ombudsmenom. A dobar primjer takve suradnje jest i sastanak poput ovog današnjeg e, kada se sastaju nacionalni predstavnici i predstavnici iz Europskog parlamenta. I za kraj mogu samo reći da je važno uznati da se štite prava građana i da se e, za slučaj kršenja europskog prava e, treba e, moći djelovati. To se može obavijestiti putem društvenih mreža i obavijesti jednostavno kako građani e, mogu uživati zaštitu i da se e, može na društvenim mrežama objaviti ako je došlo do kršenja europskog prava kako bi države članice e, započeli s promicanjem tih prava i u drugim državama članicama jednostavno umrežavanje svih odbora za predstavke iz nacionalnih parlamenta mogao bi biti jako dobar. Tako bi se ojačala i uloga nacionalnih parlamenta. A važan je također i e, broj e, primljenih e, tužbi. E, to bi bilo dobro jer kada bi se znalo za to i više o njima, onda bi se moglo zajednički razmotriti sve, e, svu tu problematiku. A europski ombudsmen i nacionalni pravobranitelji mogli bi se jednom godišnje sastajati i razmjenjivati e, gledišta. To je nešto što o čemu bi se moglo napisati godišnje izvješće. I za kraj mogu reći da treba omogućiti e, bolju vidljivost i treba biti u bližem kontaktu s građanima. Nove tehnologije dakle mogu pomoći sudjelovanje građana putem pametnih telefona ili pak predstavki u obliku videa. Na taj način bi se uklonile prepreke što e, mnogi građani i dalje vide kada se pisanim putem prikupljaju potpisi. Na taj način s e, društvenim mrežama mogu staviti u kontakt jednostavno svi oni koji su potpisali određenu tužbu ili predstavku. Važno je također sve podkrijepiti odgovarajućim pokazateljima. Koje su važni dionici tu? Vlade, zatim odbori za predstavke, drugim riječima parlamenti, pučki i pravobranitelji kao i udruge građana. Kako bismo shvatili što kažu građani ako su e, uložili tužbe ili predstavke, moralo bi se jednostavno ispitati kakva je e, njihovo mišljenje o cijelom tom postupku e, za vrijeme samog postupka, a nakon toga treba ih pitati jesu li e, zadovoljni odgovorom jer e, to je zapravo nešto s čime se mjeri povjerenje koje imaju u političke ustanove. E, kažu nam da je to nešto što povećava povjerenje u e, političke ustanove, međutim još uvijek ne raspoložimo s dovoljno informacija o tome. U svakom slučaju ovakve kampanje jako su graničare. Moramo promicati sve ove instrumente pravo na ulaganje predstavki, a sve to e, bi se trebalo napraviti na više jezika kako bismo uzeli u obzir i migrante koji su u e, pojedinim zemljama. Hvala lijepa na ovo vrlo zanimljivo je doprinosu i vrlo ste dobro analizirali situaciju, a sada mi je drago što mogu dati riječ e, sljedećoj skupini četiri govornika. Svi su oni pravobranitelji iz različitih država Evropske unije gospođa Silvija Spurek, e, e, zamjenica povjerenika za ljudska prava u Poljskoj. Ona, dakle, prva ima riječ. Izvolite. Dobar dan. Govorit ću engleski. Zahvaljujem na tome što ste me pozvali i obzirom da govorim iz perspektive poljskog pučkog pravobranitelja, doktora ombudsmana, koji je neovisno tijelo. Moje, moj govor će biti više sadržajan nego formalan. E, Nedavnih godina vidjeli smo da u mnogim situacijama Pravni i institucijski mehanizmi EU-a nisu dovoljno učinkoviti. Prenošenje provedba prava EU-a ne odražava uvijek europske ideje i vrijednosti. Države članice ne štite prava i slobode na način na koji su to tijela EU-a planirala na način koji je zacrtan u direktivama. Svi znamo da EU direktive štite građane država članica protiv diskriminacije samo na ograničeni način. Ta zaštita je relativno široka što se tiče diskriminacije na temelju rase i etničkog podrijetla, no nešto je slabija u slučajevima diskriminacije e, koja je rodno utemeljena, odnosno u odnosu na osobe sa invaliditetom i e, protiv također zaštita neheteroseksualnih osoba. Europska unija je potpisnica konvencije o pravima osoba s invalidnošću i Ujedinjene, Ujedinjeni narodi su već zatražili EU da uskladi svoje zakone u tom području. Situacija je mogla biti izmijenjena takozvanom horizontalnom direktivom. Nacrt je predočila komisija u srpnju 2008. godine, no nije nikada bio usvojen. Čini se da je to primjer manjka političke volje država članica kao i manjak učinkovitih alata Europske komisije da bi se stimulirala ta volja. selektivne odredbe direktiva o jednakom postupanju su rezultirale usvajanjem manjkavi nacionalnih zakona. Primjer je poljski zakon o provedbi određenih uredbi Europske unije u pogledu jednakog postupanja. Kada čitamo taj zakon možemo zaključiti da diskriminacija e, protiv etničkih manjina u području pristupa obrazovanju je zabranjena, no diskriminacija osoba na istom području na osnovu njihove seksualne orijentacije je dopuštena ili također žrtava raste diskriminacije na području pristupa zdravstvu je, e, omogućuje pravo na odštetu, no kod osoba sa invaliditetom to pravo se ne može ostvariti. Jedan dodatni problem je također e, prekomjerna sjeća u šumama Poljske dionici koji sudjeluju, e, koji su zainteresirani za taj proces imaju ograničen pristup informacijama. Odredbe Arhuške konvencije su odražene u direktivama Europske unije i iziskuju da državčanice omogućuju zainteresiranoj javnosti pristup sudovima, odnosno nekom drugom neovisnom tijelu kako bi se mogle osporiti odluke potreba da se osigura ekološkim nevladinim udrugama mogućnost da podnose žalbe u odnosu na određene projekte e, je, e, koji imaju utjecaj na okoliš je također nešto što je taj sud Europske unije naglasio. No postoji nedosljednost u Poljskoj. Naime, ekološke nevladine udruge u Poljskoj ne mogu podnijeti žalbu protiv odluka ministra za zaštitu okoliša. One mogu podnositi žalbu samo ako su sudjelovale kao stranke stranka u postupku koja koji je rezultirao izdavanjem odluke. Nijedna nevladina udruga nije sudjelovala u postupku na taj način i u tom slučaju. Stoga je poljski ombudsman odlučio žaliti se na administrativnu odluku ministra zaštite okoliša pri administrativnom sudu. Međutim, e, sudovi u oba slučaja na oba stupnja su proglasili tu žalbu nedopustivom zato što je bila izvan područja primjene nadležnosti upravnih sudova. I to je druga dimenzija. Nadalje, argumenti koje spominje ombudsman u svojoj žalbi e, su ispravni. To je Sud Europske unije potvrdio, no istodobno ministar zaštitu okoliša je odbio zahtjev ombudsmana da izmijeni nacionalno zakonodavstvo i time nije zajamčio kontrolu društva nad odlukama kao što je to bio slučaj kod šume bijalovježa. vježa Treće, slučaj, što sam ovako izravna. Svi moramo se prisjetiti situacije koja je bila test odlučnosti i učinkovitosti tijela i zakona EU-a. Migracijska kriza. Migracijska kriza je suočila Europu sa izazovom prihvata enormnog broja migranata i izbjeglica te rizika da njim, tisućama od njih se ne pomogne. Poljska, sukladno dvijema odlukama Vijeća Europske unije u rujnu 2015. godine, je obvezala prihvatiti 6182 strana državljena. Unatoč opetovanim pozivima na djelovanje od strane Europske komisije, Poljska nije poduzela nikakve korake da ispuniti svoje preuzete obveze. Pa ipak, nedostatak političke volje je rezultirao u značajnim kršenjima civilnih građanskih prava i sloboda. Tisuće žena, muškaraca i djece bilo je prepušteno samima sebi bez pomoći ili su se utopili pokušavajući doći u Europu. Još jedan problem koji bih željela spomenuti u ovom kontekstu je odbijanje pružanja pristupa povjerljivim informacijama u postupcima koji se tiču odobravanja međunarodne zaštite stranim državljanima u Poljskoj. Osobe na koje se odnose te odluke ne znaju činjeničnu podlogu niti nisu poznati sa dokazima. Njima nije zajamčen pristup učinkovitom žalbu, žalbi, odnosno pravnom lijeku sukladno Konvenciji za zaštitu ljudskih prava, odnosno e, povelje EU-a o temeljnim pravima. Neophodnost da se osigura učinkoviti žalbeni postupak je e, bilo, to je bilo naglašeno u odluci Suda Europske unije koji je presudio da provedba e, učinkovitog pravnog lijeka iziskuje da zainteresirana stranka ima mogućnost saznati razloge odluke koja je donesena protiv njega ili nje, bilo čitajući tu odluku ili biti informiran o razlozima te odluke. To su samo primjeri koji su pokazali da prava i slobode građana EU nisu dostatno zaštićeni. Poljski ombudsman je, je otvorio sva ta pitanja kod poljskih tijela i no, međutim, bez snažne potpore institucija EU-a, nacionalni ombudsman ima ograničenu mogućnost poboljšati situaciju. Prisjetimo se, svaki zakonodavni akt treba ljude i treba zaštititi njihove e, potrebe i treba zajamčiti njihove slobode ili će oni ostati ostavljeni po strani. Prisjetimo se da postoji takozvana direktiva o žrtvama koja se tiče posebne potpore žrtvama rodno uvjetovanog nasilja, nasilja u e, bliskim vezama, seksualnog nasilja. Mogla bih cijelu svoju intervenciju posvetiti tom pitanju, zato što postoji potreba da se o tome široko raspravlja i nadam se da ću imati tu priliku u budućnosti. Stoga ću danas samo istaknuti činjenicu da ova direktiva nije bila u cijelosti niti prenesena, niti provedena u Poljskoj. Hvala lijepa. Hvala. Vidjeli ste reakciju. Hvala. A sada ću dati riječ našem našoj sljedećoj govornici, gospođi Marije Patakiovi, koja je javna pravobraniteljica u Slovačkoj. Gospođo Patakijova, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Mi smo se u ovom panelu dogovorili govoriti vlastitim jezicima. No, u tom trenutku kolegica s Poljske nije bila prisutna. Ja sam iznimno zahvalna na prilici da podijelim svoje iskustvo o provedbi i preuzimanju prava EU-a u Slovačkoj. Moja prezentacija će govoriti o jednoj maloj e, hidroelektrani i bit će usklađena sa stvarima koje smo čuli prije ručka. Najprije dopustite mi da vam objasnim ovlasti i rad ombudsmana u Slovačkoj. Nakon toga ću nešto reći o jednoj maloj hidroelektrani relevantnim zakonima EU-a te također o posebnom izvješću iz ožujka 2017. godine koji je bio predočen u slovačkom parlamentu te i o zaključcima koji su iz njega proizašli. Ombudsman u Slovačkoj se zove službeno javni pravobranitelj prava i on je definiran u Ustavu Slovačke republike. To je nešto što je dodano Ustavu 2001. godine. Ovdje vidite najbitnije ovlasti javnog pravobranitelja u Slovačkoj. Institucija u Slovačkoj postoji duže od 15 godina i mislim da mi u sve većoj mjeri vidimo koristi postojanja te institucije, tog instituta uz ustavna tijela u Slovačkoj. Glavni, glavna svojstva e, pravobranitelja su da je to osoba koja podnosi izvješća parlamentu, to je nacionalni ombudsman i to je monokratsko tijelo. Dakle, za razliku od kolega, koji zastupaju svoje zemlje ovdje, oni zastupaju ombudsmane, a u Slovačkoj postoji samo jedan e, pučki pravobranitelj. No, sada ću nešto reći o jednoj maloj hidroelektrani. U Slovačkoj ima 203 takvih manjih hidroelektrana. i mogli bi ih biti 375 više da bismo iskoristili sav pun potencijal slovačkih rijeka. Postoje prednosti i nedostaci manjih hidroelektrana. Ideja koja stoji iza njih je da kada se radi o protokolu iz i zahtjevima država zemalja da smanje emisije stakleničkih plinova u interesu zaštite okoliša, rezultat toga je da u EU postoji potpora obnovljivim izvorima energije. I jedna od mogućnosti je upotrijebiti potencijal rijeka, iskoristiti potencijal rijeka koristeći elektrane manje hidroelektrane se smatraju one koje je, imaju proizvodnju energiju do 10 megavata. Prednosti u odnosu na generiranje energije iz fosilnih goriva, učinak hidroelektrana na zrak je blaži, ima mnogo manje otpada i manje emisija stakleničkih plinova. Isto tako, nema nikakvih e, troškova transporta. One su dobre i za diversifikaciju energetskih izvora i sigurnost energije. Nedostaci su da umanjuju, to jest usporavaju brzinu toka rijeka, mijenjaju njihovu temperaturu, sastav kisika, smanjuju mogućnost samopročišćavanja rijeka i mijenjaju sastav akvatskog i morskog e, biljnog i životinskog svijeta. Biotopi su fragmentirani, manji i rijeđi biotopi se mogu uništiti. Također, longi longitudinalna kontinuitet vodenih tokova se prekida preprekama koje predstavljaju prepreke i za migracije riba i za reprodukciju riba. Neću sad ulaziti u sve pojedinosti. Manje hidroelektrane se smatraju ekonomski povoljnima, korisnima, no imaju učinak na okoliš. Mislim da ako želimo uistinu usporediti različite oblike generiranja energije, moramo sagledati ekološke posljedice manjih hidroelektrana. Na primjer, postoji problem sa širenjem, odnosno smanjenjem ekoloških usluga, usluga u ekosustavu. Službe ekološkog sustava, odnosno e, ono što se događa u ekološkom sustavu je nešto što se događa prirodnim putem. I to je nešto što je u Europskoj uniji problem. U cijelom programu zaštite prirode do 2020. godine. Postoji niz procjena učinaka i mislim da direktiva o procjeni učinaka na okoliš je ključna, isto kao i ISS, odnosno strateška procjena učinka na okoliš. Sve su to direktive koje su od presudnog značenja. SCA e direktiva. Također mislim da postoji još jedna direktiva koju moramo uzeti u obzir, a to je direktiva o vodi i o staništima. Dakle, imamo sve te direktive za zaštitu okoliša s jedne strane tog spektra, a s druge strane imamo poticaje da se generira energija iz obnovljivih izvora energije i stoga to je jedno proturječje između direktiva e, kolizija zakonodavnih akata. Ono što ću ja pokušati učiniti jest popisati članke iz Slovačkog ustava koji koji služe kao podloga za ombudsmana u Slovačkoj da razmotri jesu li temeljna prava i slobode prekršeni ili ne. Posebice članak 45. 45. pravo da se informira o stanju okoliša i također članak 46. se vrlo često primjenjuje, a to je pravo na, pravu, na sudsku i pravnu zaštitu. Govorila sam o situaciji općenito, a što se tiče ombudsmana u Slovačkoj, to jest javnog pravobranitelja, posebno izvješće objavljeno u ožiku 2017. godine je upućivalo na tu proturječe opreku, odnosno sukobljene interese koji kod proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije s jedne strane i poštivanja standarda zaštite okoliša s druge strane. To izvješće je podneseno parlamentu Nacionalnom vijeću Slovačke republike i temeljilo se na istraživanju koje, je zatražio pravobranitelj jer, smo, jer su zaprimljeni opetovani, opetovane pritužbe vezane uz način na koji su nadležna tijela primjenjivala strateške dokumente kao što su direktive o procjeni učinka na okoliš i o strateškoj procjeni učinka na okoliš. Procjenjivalo se jesu li odluke donesene sukladno nacionalnom zakonodavstvu, te da li postoji sukladno donošenja odluka sa pravima, to sa zakonima EU-a. Istraživanje je ustvrdilo da je došlo do ozbiljnih kršenja povreda temeljnih prava i sloboda da se to opetovano događalo. Ljudima se nisu pružile informacije o stanju okoliša. Ljudi nisu mogli ostvariti pravo na pristup sudovima, članci 45., 46., 44. Ta kršenja su bila sustavna. Vidjeli smo uvijek iznova da se pojavljuju isti problemi. Vrlo često su tijela odlučivala nedosljedno, formalno bez uzimanja u obzir prikladnih kriterija. Vrlo često sveukupni cilj je bio generiranje energije iz obnovljivih izvora energije, a prvi se nisu uzimali u obzir okolišni aspekti. Ono što je uznemirujuće je da u gotovo svim slučajevima je došlo do posljemašnjeg neuspjeha razmatranja kumulativnih efekta višekratnih hidroelektrana koji se nalaze blizu jedna drugoj na istom vodenom toku, a to je temeljni zahtjev direktiva o procjeni e, učinka na okoliš. Slučaj, odnosno jedan od slučajeva koji se spominje u ovom izvješću je slučaj elektrane u Tekovu. Postoji notifikacija Europskoj komisiji o povredi prava iz 2013. E, e, e, godine Europskoj komisiji. Iako su postojale dodatne hidroelektrane na istoj rijeci koje kumulativno su prouzročile narušavanje kakvoće vode. Osim toga, došlo do ispuštanja e, vod, e, otpadnih voda iz nuklearne elektrane i čak niti tada nije, e, nisu poduzeli nikakve mjere. 2010. godine je donesena odluka i do, građevinska dozvola je izdana sljedećeg dana. Javnost je bila posve isključena iz cijelog procesa. Također još jedan primjer, elektrana u Šalkovoj koja nalazi se usred sela 20 metara od kuća u kojima žive ljudi i ti ljudi su e, trpjeli zbog buke i rezonancija niske frekvencije koje su bile generirane tom manjom hidroelektranom. Dakle, zaključci. javnog pravobranitelja u Slovačkoj. Zaključci su dakle bili sljedeći. Postoji potreba da se pripremi složeni strateški materijal o kumulativnim učincima manjih hidroelektrana. Nadalje moraju se uzeti u obzir kada se daje građevinska dozvola za pojedinačne hidroelektrane da se moraju uzeti u obzir kumulativni učinci e, većeg broja hidroelektrana te da postoji potreba za transparentnošću u procesu utvrđivanja profila rijeka koje imaju hidroenergetski potencijal. Jer kada je izvješće sastavljeno, ti podaci nisu bili dostupni i stoga Sve informacije su bile u rukama poduzeća u državnom vlasništvu koje upravlja vodenim tokovima u Slovačkoj. Mislim da planovi i nacrti vezani uz hidroenergetski potencijal u Slovačkoj 2011. godine, dakle to je jedan dokument, on ne sadrži preporuke u pogledu procjene kumulativnih učinaka hidroelektrana. To izvješće nije bilo ažurirano, nije bilo modificirano. prijedlogu iz 2016. godine nije sadržavao adekvatno uzimanje u obzir kumulativnih učinaka ta odluka bila osporena na sudu, revidirana inačica dokumenta, pa ipak e, sudski postupak još uvijek u tijeku. Zaključno, dopustite mi da kažem da je od presudne važnosti procijeniti koristi obnovljive generiranja energije u odnosu na ekološku štetu. E, samo kada to možemo usporediti i procijeniti, moguće je nazvati hidroenergiju autentično zelenom. Mnogi ljudi i subjekti koji su bili uključeni u procese odobranja, odobrenja dozvola su tražili te informacije, ali nisu im one pružene to je kršenje temeljnog načela vladavine prava i dobrog upravljanja. Mislim da u smislu budućeg zakonodavstva, bilo na nacionalnoj razini ili u Europskom parlamentu, u budućnosti zakonodavni akti koji trebaju uravnotežiti različite interese bi trebali kvantificirati te interese jer ako se odluke donose na temelju parcijalnih ili nedostatnih informacija, čak i iskrivljenih informacija, odluke će se donositi ne uzimajući u obzir suprotstavljene interese jer nije moguće kvantificirati te interese a da pritom se ne uzimaju u obzir informacije i podaci i posljedice koje sam opisala u svim ovim slučajevima. Hvala lijepa. Sada ću dati riječ sljedećem govorniku. To je gospođa Maja Sakslin zamjenica parlamentarnog ombudsmana iz Finske. Izvolite, imate riječ. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat parlamentin edustajat. Hvala vam lijepa. Uvaženi zastupnici parlamenta, uloga pravobranitelja u Finskoj jest da prati rad javne uprave i brine da svi koji to trebaju činiti poštuju zakone i poštuju temeljna ljudska prava. Na taj način povećavamo povjerenje u javnu upravu i u funkcioniranje demokracije i podupiremo rad našega parlamenta. Iznimno mi je drago što sam danas ovdje i što vam se imam priliku obratiti. Ono što bih eh, danas eh, htjela učiniti jest da vam pojasnim u kakvim se okolnostima pitanje europskog prava pojavilo kao problematično pitanje u Finskoj. Kada je riječ o području zaštite okoliša, tu smo imali čitav niz predstavki. Riječ eh, je o predstavkama koje su razmatrali i eh, pravobranitelj, ali i komisija u postupcima e, zbog povrede europskog prava. Smatramo da je ovo prvenstveno pitanje kojim se treba baviti komisija, no za komisiju ovo pitanje nije uvijek isključivo pravne naravi. Uloga ombudsmena, pravobranitelja, jest da osigura poštivanje temeljnih ljudskih prava i e, poštivanje vladavine prava tako da se mi možda vadim, bavimo jednim te istim slučajem e, kao i Europska komisija, ali su naša gledišta različita. Prvi primjer koji želim navesti odnosi se na pristup vagonima sa željezničkim e, restoranom, dakle vagon restoranima na željeznicama za osobe u invalidskim kolicima. Utvrđeno je da ne postoji zakonski zahtjev da e, rest, vagon restorani budu e, pristupačni osobama u invalidskim kolicima i pravobranitelj je utvrdio da je e, to pitanje koje e, postavlja osobe u invalidskim kolicima u neravnopravan položaj, a također se ovo pitanje e, može promatrati u kontekstu tržišnog natjecanja. Mi želimo obavijestiti sve one koji utvrđuju standarde za europske željezničke vagone da se pobrinu da osiguraju ravnopravnost svih putnika. Moj e, drugi primjer tiče se presude Europskog suda koja se odnosi na jednu drugu državu članicu. U tom slučaju u tom predmetu. Riječ je bila o automobilima koji su unajmljeni u drugoj državi članici. Europski sud utvrdio je kako dolazi do kršenja europskog prava ako se traži da se plati puni iznos eh, poreza prilikom uporabe automobila u drugoj državi članici. U ovom slučaju riječ je bila o nizozemskoj i finskoj. E, sud je utvrdio da je ono što se činilo u Finskoj nezakonito i zatražio je djelovanje mjerodavnog ministarstva kako bi se finsko pravo uskladilo sa europskim pravom. Moj sljedeći primjer odnosi se na primjenu općenitog načela vladavine prava odnosno općenitog načela primjene europskog prava od strane državne uprave. Ovdje je konkretno riječ o priznavanju obrazovnih kvalifikacija. Finski pravobranitelj utvrdio je da su finske vlasti ispravno postupile kada su utvrdile kako ne postoji zahtjev da se priznaju određene kvalifikacije ali vlasti nisu uzele u obzir općenito načelo Europske unije. I tu imamo presudu Europskog suda koja govori o tome kako je potrebno uzeti u obzir općenita načela Europske unije prilikom primjene europskog prava. Moj sljedeći primjer odnosi se na nacionalno zakonodavstvo. Podnositelj pritužbe naveo je kako se u Finskoj priprema zakonodavstvo koje se odnosi na lov. I utvrdio je da taj nacrt zakona u Finskoj ne ispunjava zahtjeve koje predviđa europsko pravo. Pravobranitelj je utvrdio kako nije moguće donositi odluke u predmetima koji se odnose na biologiju ili na gustoću populacije pojedinih životinskih vrsta, te kako je to predmet kojim se treba pozabaviti nacionalni parlament kao i Europski sud. Još jedan primjer. Odnosi se na ustavno načelo dobrog upravljanja, transparentnosti i um, upravnog djelovanja u odgovarajućem vremenskom roku, a riječ je o europskom pravu e, sigurnosti hrane. Podnositelj pritužbe E, požalio se da nije dobio odgovor od tijela nadležnog za sigurnost hrane. E, Agencija za sigurnost hrane odgovorila je kako nije jasno na koji se način treba tumačiti europsko pravo. Stoga je E, finsko nacionalno tijelo zatražilo savjet od drugih nadležnih nacionalnih tijela u drugim zemljama te od Europske komisije. Riječ je bila o pravu na informiranje. Pravo na informiranje nasuprot pravu na zaštitu poslovne tajne. Podnositelj pritužbe oprostite, pravobranitelj je prihvatio činjenicu da je nacionalno tijelo pokušalo pribaviti informacije iz drugih izvora, ali je za to bilo potrebno previše vremena. Nadležno tijelo trebalo je odluku donijeti na nacionalnoj razini kako bi se onda to pitanje moglo podnijeti na sudu, pa bi na kraju Europski sud morao o tome presuditi. I posljednji primjer koji ovdje želim iznijeti odnosi se na e, traženje lojalnosti E, ovdje je riječ o carinskoj službi. Podnositelj pritužbe žalio se što je carini bilo potrebno previše vremena da provede carinski postupak u vezi sa uvezenom robom. Pravobranitelj je utvrdio kako javna uprava mora djelovati brzo i osigurati slobodni protok roba bez neopravdanih kašnjenja. Predsjedatelju, uvaženi zastupnici, dame i gospodo, dvije stvari bih ovdje danas željela reći. Jedna se odnosi na postupak donošenja odluka u novom europskom zakonodavstvu. Kad govorimo o socijalnoj sigurnosti, donošenja odluka e, većinom učinilo je provedbu prava Europske unije težom. A posebice je postalo teško ostvariti odgovarajuću razinu uzajamnog povjerenja. Kao drugo, kad govorimo o samoj instituciji pravobranitelja, odnosno ombudsmena, kada se provodi uredba o zaštiti podataka u Finskoj, mi smo utvrdili da odgovarajući mehanizam za praćenje traži da se nadzire i rad pravobranitelja. Na temelju finskoga ustava pravobranitelj e, je zadužen za praćenje svih javnih tijela, pa tako i njihovog poštivanja propisa vezanog u zaštitu podataka. Pa vas molim u budućnosti kad budete te pripremali zakonodavstvo u područjima poput zaštite podataka, nemojte u obzir uzeti samo poseban položaj u kojem se nalaze sudovi, već uzmite u obzir i poseban položaj u kojem se nalaze pravobranitelji. Hvala. Hvala vam lijepa. Sada riječ ima sljedeći govornik, odnosno govornica koja dolazi iz Portugala, gospođa Tereza Anjino, zamjenica pravobranitelja. Izvolite. Hvala vam lijepa, dobro večer svima. Dopustite da mm, za početak vas sve e, pozdravim. Drago mi je što ste ovdje s obzirom da je vrijeme već poodmaklo. Zahvaljujem predsjedatelju što nas je pozvao. Europska unija temelje se na vladavini e, prava i e, provodi politike sukladno prioritetima unije i država članica nema sumnje da je potrebno osigurati da se pravo Europske unije na jedinstveni način provodi u čitavoj Europskoj uniji, a to ovisi o e, kvalitetnom zakonodavstvu kako bi se ono moglo na učinkovit način preuzeti i provesti. Ured pravobranitelja koji djeluje E, slobodno temeljni je element kada je riječ o provedbi prava Europske unije. E, sukladno pariškim načelima, e, glavni cilj našega ureda jest da osiguramo provedbu prava e, i interesa naših građana. Pravo, ravnopravnost i mogućnost pristupa javnim tijelima. Iznimno je važno spomenuti kako je pravda eh, navedena prije ravnopravnosti u opisu naših zadaća i to predstavlja izazove za ured pravobranitelja kako osigurati odgovarajuću ravnotežu između zakonitosti s jedne strane i mogućnosti djelovanja s druge strane. Kao jamci prava naših državljana, odnosno građana, kao tijelo koje ih štiti od kršenja propisa, moramo se pobrinuti i da se europsko pravo na odgovarajući način primjenjuje te da e, se osiguraju temeljna prava naših građana. Istodobno postoje važna tijela s kojima surađujemo primjerice važan je naš funkcional, funkcionalna povezanost sa uredom europskog ombudsmana to su e, neki spomenuli već i prije mene. Kada se govori o ovoj današnjoj temi, a to je provedba prava Europske unije, upravo je Ured Europskog ombudsmena iznimno važan Dakle, važno je da u čitavom tom procesu sudjeluju, da se omogući sudjelovanje i naših e, državljana, odnosno naših građana. Istu e, važnu ulogu imaju i nacionalni uredi pravobranitelja, jer su to tijela kojima se e, građani mogu izravno obratiti u slučaju da primijete da je došlo do kršenja određenih e, propisa. ukratko ću reći nekoliko riječi o tome što radimo u Portugalu. Dio našega mandata jest da objasnimo stvarno značenje svakog od temeljnih prava. Tijekom godina naša e, institucija je e, primijenila jedan holistički pristup. Uzimamo u obzir sva e, temeljna prava, sva načela, uključujući i ona koja proizlaze iz europskoga prava. Iznimno je važno da ostvarimo takav pristup, a to se vidi kroz čitav niz naših aktivnosti, konferencija, izobrazbi, kampanje kampanja koje su sve usmjerene na različite ciljne skupine lokalne vlasti, e, policiju, e, nastavnike i učitelje i tako dalje. Dakle, svrha je da dopremo do svih i činimo to na način koji je e, svima jednostavno razumjeti. To je još jedan važan e, izazov, e, taj izazov komunikacije i to vrijedi za ombudsmena i za sva druga državna tijela. Naravno moramo raditi i na decentraliziranoj razini, moramo se pobrinuti da sve što radimo ne bude ograničeno samo na određene prostore, moramo djelovati po čitavom e, području e, države. U ovo doba, u doba e, digitalne tehnologije iznimno je važno prevladati moguće digitalne podjele. Također, važno je podići svijest ljudi i nastojati smanjiti udaljenost između državnih tijela i građana. Važno je zalagati se za ugled i autoritet e, naših institucija e, treba voditi računa i o pravnim standardima, ali i o socijalnim standardima, a oni se često temelje na različitim vrijednostima. Važno je pobrinuti se da se propisi na odgovarajući način provode, važno je da poruka dođe do ljudi, važno je širiti znanje i pobrinuti se da djelujemo u skladu s onime što govorimo. Dakle, govorimo o pravima, onda je važno da ih i sami ostvarujemo, a ne samo da o tome govorimo. U portugalskom uredu pravobranitelja e, na taj način pristupamo i pritužbama koje zaprimamo. Ima slučajeva u kojima se ljudi pozivaju na povelju o ljudskim pravima ili na europsko pravo, ali vrlo često se pozivaju na portugalski ustav u koji su ugrađena različita temeljna prava no pravobranitelja ne ograničava način na koji je sročena sama pritužba. Mi se možemo pozvati na europsko pravo tamo gdje je to prikladno kako bi se zaštitila prava eh, građana i to je ono što i činimo. Također mislim da dajemo svoj doprinos e, nastavnicima i na poučavanju, dakle dajemo doprinos poučavanju i širenju znanja i to je također nešto što je iznimno važno. Zatim pitanje ravnopravnosti prilikom zapošljavanja je također još jedna važna tema, osobito kad je riječ o dobnim granicama e, za pristupanje pojedinim oblicima edukacije. E, također i s dobrim granicama za stupanje u diplomatsku službu. Za nas je sudska praksa Europskog suda e, važna. i um, različite sudske presude uvelike utječu i na naša stajališta. E, neke od njih dovele su do toga da pravobranitelj može zatražiti od pojedinih članova vlade koji se bave pojedinim pitanjem i tražiti od njih da pronađu rješenje koje će zajamčiti ravnopravnost kada je riječ o dobnim granicama, dobne granice ne bi smjele predstavljati prepreku u ostvarenju pojedinog cilja to je e, nešto što je iznimno važno za provedbu temeljnih prava i nešto što treba neprestalno pratiti. Dakle, europsko pravo može biti temelj za utvrđivanje određenih e, vrsta diskriminacije. Recimo, kada država daje prednost vlastitim državljanima pred državljanima drugih e, zemalja članica Europske unije. recimo ljudi koji su prošli izobrazbu u Portugalu više nisu mogli raditi na određenim radnim mjestima, u arhitektonskim uredima u širem europskom kontekstu. Još jedna pritužba koju smo primili, a koja je dovela do promjene zakona, tiče se funkcioniranja unutarnjeg tržišta, a riječ je o sigurnosti djece na igralištima. Skrenuli smo pozornost zakonodavca da ovdje nije bilo pitanju samo nacionalno zakonodavstvo koje nije osiguravalo sigurnost djece na odgovarajući način, već smo pogledali i e, tehničke specifikacije u europskoj direktivi i e, njih smo iskoristili kako bismo ostvarili pravila koja će doista biti učinkovita. E, također postoji još jedna kategorija pritužbi e, koje mogu dovesti do toga da pravobranitelj ima važnu ulogu u širenju određenih znanja kada je riječ recimo o određenom nacionalnom zakonodavstvu kojem se preuzima europsko zakonodavstvo. Ako neki građani e, to ne razumiju, e, a kao što znate, danas je mnogo puta to već i spomenuto, e, često je riječ o pravu zaštite okoliša. Često građani dovode u pitanje ograničenja vožnje automobilom u gradskim središtima. Iznimno je važno objasniti im razloge i važno im je objasniti e, kolika je važnost zaštite okoliša. Dakle, neke od tih stvari im nisu uvijek toliko očigledne. U zaključku mislim da možemo reći kako mnogo toga ovisi o načinu na koji se u nacionalno zakonodavstvo preuzima pravo Europske unije i e, kako je tu uloga ombudsmena važna, jednako tako važna je i za provedbu povelje o temeljnim i ljudskim pravima. E, već sam e, rekla da mi nismo jedino tijelo koje se bavimo ljudskim pravima. U svakom slučaju moramo uzeti u obzir da nam europsko zakonodavstvo da nas ono može usmjeriti e, kada razmatramo naše nacionalne sustave. I važno je da krenemo u smjeru prema dosljednijem sustavu u kojem će na koherentan način biti zaštićena ljudska prava, u kojem ćemo zajamčiti ravnopravnost i provedbu prava Europske unije na jedinstveni način u čitavoj Europskoj uniji. Nema sumnje da je pred nama još mnogo posla. Moramo raditi na temelju veće razmjene najboljih praksi, najboljih isku, veće razmjene iskustava i veće suradnje. Važno je da budemo svjesni kolika je važnost eh, podataka na temelju kojih se osmišljavaju javne politike. Hvala. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Ovo je bilo eh, izlaganje. Otvaram sada diskusiju. A sada eh, najprije Robert Mamatov iz Poljskog sejma. Dziękuję Hvala lijepa. Predsjedavajući, Silvija Spurek nije sada ovdje, pa se neću pozvati na ono što je ona rekla. Imamo e, u e, Poljskom senatu odbor za e, ljudska prava koje svaki građanin Poljske može uputiti predstavku ili tužbu vezano za kršenje njihovih prava. Dakle, bilo tko e, može uložiti predstavku. E, može se raditi bilo o skupini građana ili o nekoj građani to mogu učiniti pojedinačno. Pitanja o kojima se tu radi su pitanja e, vjeroispovijesti, e, zdravlja, funkcioniranje državne riznice, funkcioniranje policije, vojske, e, pravo udruživanja, sloboda medija, reklamiranje i televizija, prava potrošača ljudska prava, pravna država. A odbor za predstavke spreman je primiti sve te predstavke i vrlo često traži da se izmjeni zakon. Naš odbor vrlo dobro surađuje s poljskim pučkim pravobraniteljem. Odbor ima jednu ulogu, pučki pravopranitelj ima drugu ulogu, a rezultati se postižu suradnjom. Vrlo često e, pravobranitelja se ljudi izravno obraćaju o pitanjima koje se odnose na njih osobno. A pučki pravobranitelj često reagira u suradnji s našim odborom za e, ljudska prava, pravnu državu i zakonodavstvu, jer e, odbor može pokrenuti zakonodavnu e, ulogu dok pučki pravobranitelj predlaže promjenu zakona. Međutim, ta suradnja nije uvijek optimalna i uvijek pokušavamo suradnju poboljšati. Kao predsjedavajući odbora za ljudska prava, e, pravnu državu i predstavke, mogu sam reći da pučki pravobranitelj ima odsudnu ulogu u zaštiti ljudskih prava. A sada par riječi o šumi Bjelovježa. Kao što je rekla pravobraniteljica iz Portugala, vrlo je važno da se e, svi, prema svima pophodi na isti način. U Njemačkoj postoji sličan problem. Nikoga ne smeta to što se radi u Njemačkoj. Dok su nas napali. povukli smo se pred onim što je rekla Evropska unija. Prihvatili smo dakle odluku Evropske unije, međutim želim da se sve e, nas jednako tretira. Hvala. Gospodin Marijas, izvolite. E, hvala lijepa. Dopustite mi da e, čestitam našem odboru kao i kolegama iz nacionalnih parlamenta kao i svima onima koji su sudjelovali u radu danas. Velik dio toga pratio sam iz ureda putem interneta jer nisam bio u mogućnosti doći ovamo osobno. Međutim, želim govoriti o pravima građana i e, također bih htio govoriti o pravima zastupnika jer i zastupnici su građani. Međutim, zastupnici i eurozastupnici imaju posebna prava koja su vezana i za sliku koju o njima daju mediji. O tome sam govorio u ovom parlamentu pred odborom za predstavke. Na današnjem e, sastanku želim to ponoviti jer s nama su predstavnici različitih, odnosno zastupnici različitih nacionalnih parlamenta. U Grčkoj nema pluralizma medija, mediji nisu objektivni i ne govori se na ispravan i nediskriminirajući način o radu koji radimo u Europskom parlamentu. parlamentu. Ja sam član trećeg po veličini kluba zastupnika Europskoj uniji ECR-a, europskih konzervativaca i reformista. A kada se u grčkim medijima izvještava o radu europskih zastupnika, vidjet ćete da ono što mi zastupnici kluba zastupnika ECR-a radimo nije medijski pokriveno. S obzirom na to koliko je e, naš klub e, značajan, Jednostavno se u e, nacionalnim medijima o tome ne izvješćuje dovoljno u Grčkoj. Čak niti državna televizija ne izvješćuje o tome što mi radimo. Grčke televizije dolaze u Brisel, dolaze u Strasbourg, ali ne govore o tome što mi radimo. E, velike TV e, kuće u Grčkoj jednostavno o nama ne govore, mi za njih ne postojimo kako ćemo mi onda objasniti grečkim građanima što mi radimo? Već četiri godine o nama se ne govori. Jednostavno nestali smo iz medijskog pejzaža u Grčkoj. E, naravno da bismo teoretski trebali imati jednako E, mjesta e, e, u, medijima. Od 751 euro zastupnika ja sam onaj koji se najviše javlja za riječ. Mogao bih vam poslati različite statističke podatke i o tome kako grčki mediji izvješćuju o Europskom parlamentu u medijima. I jednostavno e, mi e, konzervativci uopće ne postojimo. Dakle, tu ne možemo govoriti o jednakom tretmanu. Ja ovdje govorim o Grčkoj, ali ne znam kome se obratiti, Evropskom ombudsmenu, odboru za predstavke u Evropskom parlamentu. Ja sam o tome govorio na plenarnom zasjedanju Europskog parlamenta. Obratio sam se Europskoj komisiji. Tko će u sljedećih pet mjeseci donijeti odluku da netko pokriva naše aktivnosti? Hvala lijepa. Hvala gospodine Marijas. Gracias, eh, señor presidente, señoras y señores. Eh, en caso del Estado español. Hvala lijepa. Dame i gospodo, kad se radi o Španjolskoj, situacija je poprično slična situaciji koju je upravo opisala kolegica iz Portugala. Uloga i funkcija e, pravobranitelja kao i e, španjolskog parlamenta, Cortes, naime dva doma španjolskog parlamenta. E, pravobranitelj se obraća na mješovitom odboru parlamenta E, dvaju domova Španskog parlamenta, donjeg i gornjeg doma. I e, tu e, također su oni koji jamče zaštitu od mučenja. Svakih šest mjeseci pučki pravobranitelj mora pred odborom sastavljenim od e, zastupnika dvaju domova podnijeti izvješće. Bez obzira što se traži od njega da s dužnim marom e, izvrši svoj posao, postoji također i inicijative pravobranitelja. Tako se sada primjerice govori o inicijativi e, e, i koji bi trebao e, nadzirati rad pravobranitelja. Pokušao se nadzirati rad pravobranitelja primjerice kada se radi o prihvaćanju ilegalnih migranata mjesta gdje se nalaze nepraćeni maloljetnici. Jug Španjolske baš kao e, sredozemna obala e, su mjesto e, kroz koje dolaze migranti. I tu ima puno posla za pravobranitelja jer e, treba nadzirati kako rade javna tijela i javna ustanove u tim slučajevima. To je vrlo važno. E, sada ima puno različitih e, slučajeva, a što se tiče e, pučkog pravobranitelja, to je zaista vrlo važno jer se na taj način može vidjeti kako u drugim ustanovama i u drugim zemljama možemo pokušati naći rješenja za probleme o kojima govore građani. Evo, hvala. To sam htio reći. E, Valesa imate riječ. Evo, ja sad se javljam za riječ nakon kolege Marijasa sa koji govori o pluralizmu i nedostatku pristupa medijima. E, Daću vam primjer iz moje zemlje stranka na vlasti jako voli govoriti o dijalogu, o kompromisu i o tome e, da želi postići kompromis u javnoj sferi. Međutim, teško je naći kompromis i postići dovoljnu razinu dijaloga kad ljudi govore samo međusobno. A e, tako izgleda i e, izaslanstvo Poljskog parlamenta koje je došlo e, na današnji sastanak. Njih četvero, ali svi iz stranke na vlasti. Nitko od njih nije predstavnik oporbe. Neću komentirati, ali možete sami odlučiti što o tome misliti. I treba li se tako nešto nastaviti, treba li se zalagati E, zato jer eto stranka na vlasti e, zapravo silom e, se na taj način može izražavati jer na taj način oni govore samo ime svoje stranke, a ne cijelog parlamenta na ovakvim sastancima. A sada dajem riječ eurozastupniku Žilu Lebretonu. Hvala lijepa. Htio sam se nakratko javiti kako bih hvalio svima koji su danas govorili, a naročito predstavnicima nacionalnih eh, pravobranitelja. E, zahvaljujem im naročito što su oni govorili o konkretnim slučajevima. Kakav zaključak možemo iz ovoga izvući? E, ne čudi me baš ovo što sam čuo. Pravobranitelji imaju ograničene ovlasti jer oni moraju uvjeravati, a ne donositi odluke. I e, iz tog razloga oni ne mogu imati 100% uspjeh. Međutim, oni ipak općenito uzevši e, rade učinkovito kako što se tiče primjenjivanja nacionalnog, tako i evropskog prava. E, francuski je pravobranitelj prilično učinkovit. A ustanovio sam i iz onoga što su rekli Drugi koji su se javili, čini mi se da oni učinkovito rade u Slovačkoj, u Finskoj i u Portugalu. Naravno, nailaze na neke poteškoće, ali mislim da ipak postižu rezultate. E, jako mi je bilo drago ono što sam čuo iz njihovih usta. Međutim, ono što me je iznenadilo je predstavnik e, poljskog E, pravobranitelja koji je bio jako pesimističan i čini mi se da je malo pristrano govorio o tome što radi. Šteta što sada više nije ovdje. Naime, dao je samo dva primjera o kojima se itekako govorilo u europskim medijima, a jedan se odnosi na e, vrlo osjetljivo pitanje migracije. Nije čudno da pravobranitelj ne uspije postići da europska država ne poštuje europska pravila o migracijama, ako taj, e, ta država ih jednostavno želi poštovati. To je pitanje suverenosti. Što je suverenost? To nije zbir nadležnosti koji se može strpati u neki državni ugovor i onda staviti na supranacionalnu razinu o pravnom odlukom. Ne, to je suverenost je ono što je njemački filozof Karl Schmidt rekao. To je mogućnost da se razmotri izuzeće odbiti dakle slijediti e, pravo ako to pravo ne nije u skladu s vitalnim interesom jedne države. A to je upravo što je odlučila poljska vlada. Ne žele preseljenje migranata prema pravilima Europske unije. I oni dakle na metapravni način izražavaju koncept koji je izložio Schmidt. Evo kako ja to analiziram. Hvala lijepa. Želi li se još tko javiti za riječ nekim e, pitanjem ili opaskom? Za slučaj da ne želi, mislim da je vrijeme da zaključimo današnji e, susret. Hvala lijepa svima. Hvala naročito izlagačima. Hvala svim sudionicima ovog važnog događanja. Bilo je jako, jako korisno i moramo nastaviti raditi na ovaj način. Poruka je da nismo zadovoljni e, stupnjem zaštite prava europskih građana. To je zajednički izazov kako za europske institucije, tako i za nacionalne institucije. Hvala svima što ste došli. Želim vam ugodnu večer i ugodan posretan povratak kućama.